So, liebe Poštovane kolegice i kolege, naravno želim i danas početi ujutro točno kako ne bih morala kažnjavati one koji nisu točni. Prva točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Imate li nekih primjedbi na dnevni red? Čini se da ne pa proglašavam dnevni red usvojenim. Pa smo sada već na drugoj točki dnevnog reda priopćenja predsjedateljice. Dopustite mi na početku prvo pozdraviti naša nova četiri člana ovdje u odboru. Gospodin Viktor Negresku iz Rumunjske, Marko Sempere iz Španjolske, SID, ne vidim ih ovdje, pretpostavljam da će doći tijekom prije podneva. E, Klub Renju, gospodin Botos iz Rumunjske i gospođa Ileana Sekurel iz Francuske. Svima srdečna dobrodošlica, želim konstruktivnu suradnju u budućnosti. Što se tiče prevođenja, imamo na raspolaganju sljedeće jezike. Francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, češki, mađarski, e, litavski, poljski, slovački, slovenski, bugarski, rumunjski i hrvatski. Želim upozoriti da idemo u izravnom web prijenosu a zaključci koordinatora od 21. siječnja 2020. zaključci su poslani e-mailom svim članicama i članovima odbora KULT do krajnjeg roka 24. siječnja nismo dobili nikakvih primjedbi na zaključke. I na kraju još nekoliko primjedbi vezano za sastanak Europskog vijeća, odnosno o pregovorima za višegodišnji financijski okvir. Želim biti potpuno jasna. Iznosi koje je predstavio kao kompromis predsjednik vijeća Charles Michel za nas nisu prihvatljivi. Apsolutni no go, apsolutno ne možemo prihvatiti prijedlog eh, predsjednika vijeća. Ukidanje sredstava za Erasmus Plus ne odnosi se samo na naš zahtjev da se sredstva utrostruše, već se rezovi odnose i na prijedlog komisije, tako da time nećemo moći financirati nove inicijative. Niti sve učilište, niti Discover EU, niti dalje e, obrazovanje neće biti pokriveno ovim sredstvima. Jučer sam u tiskovnom izvješću jasno rekla da ukoliko ne dođe do značajnog povećanja sredstava, Europski parlament će ustrajati na tome da se iz programa izbrišu svi novi, e, sve nove inicijative e, koliko god Discover EU e, dolazi na inicijativu parlamenta i ostale inicijative bez odgovarajućih novčanih sredstava, bilo bi ludo upuštati se u to jer bi to značilo da programi koje sada financiramo, iako sa nedostatnim sredstvima, također dožive veliko rezanje sredstava. Eto, to ne možemo dozvoliti. A uvijek, uvijek čujemo koliko je važno obrazovanje, koliko je važna studentska razmjena, koliko je važno razvijati kompetencije kod mladih, koliko je važna kultura i tako dalje bogato kulturno nasljeđe treba biti očuvano u Europi, ali kada se radi o adekvatnim sredstvima koja se trebaju staviti na raspolaganje, tada čujemo e, argument, imamo poljoprivredu, imamo fond za pravedna ulaganja i tako dalje, imamo zeleni plan koji trebamo financirati, pa nemamo novaca za vas. Sasvim iskreno, mi kao odbor za kulturu to ne možemo prihvatiti, tako da vas sve molim da se angažirate, da razgovarate s ljudima, trebamo svaku moguću potporu kako bismo izvršili pritisak na vijeće i na komisiju Komisija također ne može biti zadovoljna, pretpostavljam, s tim prijedlogom, jer mnoge inicijative za kult nisu provedive kroz e, ovaj proračun koji se predlaže. Zato vas e, doista lijepo molim da se založite e, za naše inicijative Creative Europe. Tu još nemam prave brojke, međutim čini mi se da je i ovdje prijedlog proračuna tu i sada još nemamo raspodjelu prema pojedinačnim programima, to sam provizorno napravila prema onome što smo imali prošlih godina. Ukoliko situacija ostane ista, dakle slično kao Erasmus, e, moramo se izboriti za e, odgovarajuća sredstva. E, svi, dakle, ponavljam, govore o tome koliko je kultura važna, a onda na kraju nedostaju sredstva. Već imamo podfinanciranje manjih kulturnih inicijativa. Želimo pojednostavljenje u programima, što će napraviti još i veći pritisak, zato što inicijative koje još nisu zatražile evropski novac, možda u ovom trenutku mogu dobiti tu mogućnost, dakle, da se prošire programe i dovedu na evropsku razinu. Svi se slažemo da upravo u ovoj kriznoj situaciji u kojem se nalazi Evropska unija, da se to odražava na kulturu i na obrazovanje. Charles Michel pokazuje da ništa nismo naučili. Kada pogledamo brojke, pogotovo za kulturu i za program Creative Europe idemo ispod sredstava tekućeg proračuna i doista se radi o stvarnom rezanju sredstava još za trajanja prošlog proračuna i još to sve skupa u razdoblju teškog nedostatka sredstava. Nadam se da ću naići na vašu suradnju i na vašu potporu da mi ovdje učinimo sve kako bismo korigirali e, pogrešne prioritete, prioritete Michela i nadam se, kao što sam rekla, i podršci komisije. Jer u konačnici ovako ne možemo dalje, to je apsolutno neprihvatljivo. Vidite da sam se ja prilično naljutila oko toga svega, zato što trebamo i sredstva za istraživanje. Svi kažemo želimo da Europa bude predvodnik, predvodnik u inovacijama i onda dobivamo tu još manje novca. Pa ja ne znam, znaju li ljudi danas što su govorili jučer. Tako da ukoliko direktno i nismo nadležni za istraživanje, visoko školstvo je također pogođeno ovim rezovima i mi tu imamo nešto za reći. Tako da ne možemo mirovati. A sada idemo dalje. Elektroničko glasovanje. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike aspekti zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem pregledu rasta za 2020. Ja sam bila i izvjestiteljica i evo nekoliko kratkih napomena. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i svima koji su konstruktivno surađivali na ovom dosjeu. Vjerujem da smo polučili dobre rezultate i da smo izradili konkretne prijedloge u ovom dokumentu i ukoliko nitko ne želi ništa više dodati, e, prešla bih odmah na glasovanje. Imate li svi vaše kartice pri ruci? Onda krećemo. Paragraf 1, 1, amandman 1, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, Moramo provjeriti. Öffne die Abstimmung. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Čini se da i tu treba provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Idemo na kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Tko je protiv? Uzdržani. Usvaja se. Kompromis 6. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moram provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? još jedno moram provjeriti, nažalost. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se jednaki broj glasova. E, amandman 64. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. 48. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 49. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. I na kraju, amandman 54. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. I na kraju konačno glasovanje oko cijelog nacrta mišljenja. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. dva suzdržana, jedan protiv, velikom većinom usvojeno je usvojen je nacrt mišljenja. Hvala vam najljepša. Idemo dalje na sljedeću točku dnevnog reda, a to su smjernice za proračun za 2021. U prosincu smo odlučivali o proračunu za 2021. Prema novim pravilima odbor za kulturu treba e, reći svoj stav vezano za smjernice za proračun, odrediti najvažnije prioritete za budući proračun. Molim sve koje žele napustiti dvoranu da to učine u miru i tišini kako bih mogla nastaviti sa sastankom. Durch diesen Beschluss sollen die Fachausschüsse wirksamer in die na taj način ćemo se uključiti u zajedničke političke strategije određene u smjernicama. Danas ćemo čuti izvjestitelja gospodina Franca koji će nam dati E, izvješće oko mišljenja. Imamo doista kratke vremenske rokove za, ovaj, e, za ovu novu proceduru, tako da rok ističe već 21. veljače u 12 sati. Ostaje nam relativno malo vremena, ali moramo e, postupak usvojiti u ovako kratkom roku, tako da ću dati odmah riječ izvjestitelju za mišljenje, gospodinu Francu. Hvala lijepa predsjedateljice, poštovane kolegice i kolege. Reći ću vam svoje privremeno e, mišljenje i moguće izmjene koje sam pripremio za odbor za proračun. Imajući na umu prijedlog za višegodišnji financijski okvir koji predviđa značajno rezanje sredstava za kulturu i obrazovanje, mi kao odbor za kulturu moramo pokazati jasno stajalište. Ovakvi rezovi su apsolutno neprihvatljivi. U svom e, mišljenju sam opisao koliko su važni programi za kulturu i obrazovanje. Želimo povećati e, broj sudionika i želimo povećati povećati sredstva zato što programi za kulturu i obrazovanje daju važan doprinos za suočavanje sa klimatskim promjenama i globalnim izazovima. Znamo da će e, Erasmus Plus dobiti e, sredstva, tako da sam e, ponovio da za razdoblje 21. do 27. sredstva za Erasmus Plus utrostručimo a radi se o usporedbi sa 2020. Sredstva ne trebaju biti samo povećana, već tako strukturirana da niti u prvo niti u posljednjoj godini programa ne dođe do e, nedostatka sredstava. Ovaj program je iznimno važan i za audiovizualni, kreativni, kulturni sektor. Taj program tu igra važnu ulogu i želimo udvostručivanje proračunskih sredstava u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. E, relativno novi program Fond za solidarnost treba zadržati onaj, onu razinu sredstava koju je predložila komisija. Samo tako ćemo zadovoljiti brojna očekivanja koje je program probudio kod mnogih mladih ljudi diljem Europe. Program Europe za građane također treba dobiti odgovarajuća sredstva unutar novog programa jednakopravnost e, za i prava za građane. Dakle, radi se o sudjelovanju građanstva u tim programima u cijeloj Europi. I na kraju e, želim reći da moji prijedlozi sadržavaju šest točaka. Prvo, važnost programa za socijalne ciljeve, pogotovo za uključivanje, to sam posebno naglasio. Druga točka, uloga programa za obrazovanje i kulturu u ekološki izmijenjenim uvjetima i važnim za savladavanje različitosti. Treće, pilot projekti. Od komisije tražimo pravovremeno predstavljanje vremenskih okivira i više transparentnosti. Četvrto, sinergija sa drugim programima, obzor 2020 i slično, tražimo od komisije koherentnu strategiju povezanu sa svim programima kako bi projekti za kulturu, kreativnost i mlade doista učinkovito bili provedeni. Peto, upućujem na mogućnost eh, ponavljanja krize u plaćanjima koje su se pojavile u prošlom proračunu treba izbjeći. Korisnici programa za obrazovanje i kulturu su često pojedinci i manje organizacije. Upravo oni ne mogu preživjeti ugovlačenja s plaćanjima. I na kraju šesta točka ukazao sam na važnost proračunske linije koja se odnosi na multimedije i tu tražim povećanje sredstava kako bismo jasnije komunicirali sve e, prednosti koje pruža Europska unija. Poštovane kolegice i kolege, nadam se vaše podršci za sve ove prijedloge i veselim se raspravi. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine Franc. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Zamjena za Elu. Idemo sa izvjestiteljima eh, gospodin Fera, Slovakov, Ela, Petra Veš i slično. Gospodin Eler. Gospođo predsjednice, u prvom redu da kažem da podržavam e, ono što ste rekli o proračunu. Proračun i prijedlozi nas zaista zabrinjavaju. E, pa stoga moram još jednom naglasiti da dijelim sve ono što ste rekli. Moramo voditi ovu borbu jer je to od primarne važnosti za naše ciljeve. Ja bih htjela zahvaliti Francu na odličnom radu na ovom izvještaju. E, to je zaista korisno i pertinentno. On naglašava naši, naše prioritete u proračunu i naglašava nekoliko aspekata kako bismo mogli promijeniti društvo i ići prema boljem. E, imamo i neke praktične aspekte kao što je na primjer e, plaćanje dionika mm, e, i brža evaluacija pilot projekata. Mi ćemo podržati ovo mišljenje, dati ćemo nekoliko amandmana, ali mislim da je u ovom nacrtu sve vrlo dobro napisano. Hvala lijepa, Laurence Faran. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Možda će vas za, Ja sam dio uh, član ECR-a. Mislim da je ovaj e, izvještaj vrlo dobar. On je iscrpan. Uh, izlaganje našeg kolege je bilo vrlo dobro. Da govorim polakše? Oprostite. Evo, ukratko, sviđa mi se izvještaj, to je sve. I drago mi je što smo, isto, što smo istog mišljenja. Ono što mislim da trebamo ispraviti jeste da utrostručimo e, novac za kreativnu Europu, a ne udvostručimo. Tu sam malo ekstremniji programi u obrazovanju, kulturi i kreativnosti. Mi tim e, rješavamo i klimatske promjene. Tu je problem malo s formulacijom u tekstu. Mislim da trebamo jače naglasiti činjenicu da kultura i kreativnost e, su pogonska snaga e, rasta i zapošljavanja to je dakle sukladno i ekonomskim ciljevima. A e, Erasmus Plus e, mora biti e, dobro financiran, a ne smanjivan. Ili čak nekako dokinut jer nema dovoljno sredstava. Možda bismo morali napisati pisma ili ići na ulice ali moramo dobiti novac za kulturu i obrazovanje. To je grijeh svih političara u svim zemljama. Prvo što se reže je novac za kulturu. Evo, toliko od mene. Hvala. Mihajla Šojdrova. Ona zamjenjuje Kristijana Elera. Hvala lijepa. Evo ja zamjenjujem e, našeg izvjestitelja u sjeni gospodina Elera. Htjela bih dodati jednu stvar. To ide u istom smjeru kao i ono što smo čuli od predsjednice našeg odbora. Ja ću e, poslati pismo e, premijeru Babišu i reći mu da odbije e, prijedlog u vijeću e, gospodina Mišela prijedlogu po kojem se smanjila sredstva za Erasmus+. I tako se ne bi ispunila očekivanja na području kulture. To ću pismo napisati našem premijeru. Možda će vas to i inspirirati. E, prijedlog naše kolege izvjestitelja podržavam u potpunosti. E, investicije u Erasmus Plus su e, investicije u budućnost. To je uključiv program, on ne smije biti isključiv. Ne smijemo odbiti velik dio projekata, moramo ih uključiti za mladež, E, za mlade ljude koji nemaju sve mogućnosti koje e, bi ih mogle e, formirati za život. Moramo biti solidarni. Stoga je prijedlog predsjednika vijeća za nas neprihvatljiv. Ja ću podržati ovaj izvještaj. Petra Kamerevert ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Gospodin Bresko eh, nije mogao doći jer se mora obratiti u Rumunjsku. Eh, pozdravljamo eh, izričito mišljenje izvjestitelja. Slažemo sa svim glavnim točkama, on ih je sve obradio. Naročito u svjetlu sadašnjeg prijedloga predsjednika vijeća u prvom redu moramo spriječiti da e, kao i e, da na početku novog VFOA dođe do odlaganja plaćanja, kao što se dogodilo i u prethodnom mandatu. Komisiju bismo trebali pozvati da e, razvije jedan plan za nuždu ili za izvanrednu situaciju jer e, čak i ako sve bude išlo dobro, e, bez obzira na brojke, e, moći ćemo tek u studenom zaključiti programe, pa ćemo imati samo jedan mjesec vremena da se dodijeli novac. Moramo imati jedan izvanredni plan za takovu situaciju da ne dođe do odlaganja plaćanja naročito je moramo e, financirati kreativnu Europu, program solidarnosti, programe za mladež. E, moramo e, i, imati i multimedijalne mjere kako bismo malo proširili naše programe. Podržavamo izvjestitelja u svemu što je predložio. Ja ću se možda, možda ću na neke stvari još više obratiti pažnju, recimo o ovom e, programu za izvanrednu situaciju ću još možda govoriti. E, e, to nisu neki samo programi za, za uljepšavanje, ne, samo neki kozmetički dodaci, oni su vrlo važni za e, cjelokupno društvo. Hvala lijepa. Imamo li daljnjih javljanja za riječ? Gospodin Forsek, Oui, bonjour à tous. E, dobar dan, e, gospođo predsjednice, dobar dan svima. Drago mi je što sam vam se pridružila. Malo je žalosno da je to u ovom kontekstu, ali možete e, se pouzdati u moju borbenost da ću biti uvijek uz vas. Nakon riječi trebamo akcije. Možete računati na nas ja sam u posljednjih nekoliko dana govorila sa izvršnom vlasti u Francuskoj. E, govorili smo o ovom proračunu koji je neprihvatljiv i tu sam vidjela jednu mobilizaciju i e, spremnost da se bude solidaran s nama od strane francuskih vlasti. I oni će se mobilizirati i stati na našu stranu. Hvala lijepa. Milan Zverima riječ, izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Naravno, moramo imati dovoljno novaca za Erasmus+. Ja bih se e, htio zahvaliti izvjestitelju na ovom mišljenju. Ja u potpunosti podržavam to mišljenje mi smo svi bili za za povećanje sredstava. A pri me mislim e, i e, predsjednicu komisije. E, Erasmus Plus je jedan od naših prioriteta. Nakon izbora je, smo čuli novu ploču, a to ne možemo prihvatiti. Željeli smo više uključivosti, i provedbu svih velikih inicijativa. Veseli me da, da svi kolege i kolegice mm, sa eh, Francom na eh, čelu misle da moramo tražiti više sredstava no što je to predvidio gospodin Michel. Ne vidim daljnja javljanja za riječ, a sada pitam komisiju Želi li netko nešto reći od strane komisije? Izvolite. Govorit ću francuski. Hvala, gospođo predsjednice. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici i zastupnice, e, komisija je zabilježila i pridaje veliku važnost mišljenju ovog odbora. E, mladež, obrazovanje i kultura su naročito važni. E, srdačno vam zahvaljujem na podršci naših programa na ovom području. E, zahvaljujem i na vašem pozivu da se pojača program Erasmus Plus i pojačaju sredstva za to. Moramo posvetiti više sredstava nego u prošlosti E, naročito u, prethodnom VFO-u kako bismo mogli u našim programima brzo ostvariti ciljeve, a to je veće uključivanje, više sudjelovanja, e, e, snažna podrška ljudima na jugu, ali moramo i imati i cilj da se ostvari i to opipljivo E, projekt za europski program e, prostor kulture. E, moramo podržavati sve obrazovne institucije, a ne smijemo zaboraviti niti podršku umjetnicima, stvaraocima u Europi i to u cijeloj Europi. Moramo podržavati kreativnu i kulturnu industriju je, naravno to je u samom središtu europske e, solidarnosti. E, komisija je u svibnju 2018. E, dala prijedloge za novi VFO i u sadašnjem trenutku smo u vrlo osjetljivoj fazi pregovora Stoga vam e, zahvaljujem na vašem snažnom pozivu e, jer e, ne smijemo u novom VFO-u zaboraviti kulturu, mladež, obrazovanje. Ali također vrijeme ide brzo. Moramo naći sporazum i u, u vijeć, samom vijeću, a i između parlamenta i vijeća jer je to vitalno kako bi mogli ostvariti 37 programa koji oni moraju početi funkcionirati već 1. siječnja. E, želim pocrtati da e, sadašnji VFO, e, sjećate, je već e, pretrpio kraćenja koji su bili vrlo štetni za mnoge korisnike programa, uključujući program Erasmus+. Kako bismo izbjegli e, tu situaciju, moramo djelovati. To nije virtualna situacija, ona je stvarna. E, evo, e, ne smijemo si dozvoliti kašnjenja programa E, takvo kašnjenje i nesigurnost dodjeljivanja sredstava ima vrlo negativne posljedice, naročito za mladež, za najranjivije sudionike u programima. E, moramo imati uravnotežene programe, uravnotežen e, proračun. Moramo ispuniti vaše zahtjeve E, zahtjeve za plaćanja koji su naročito važni. Ova situacija je e, vrlo opasna e, i nesigurna. Ne trebam vas podsjećati da svi programi ovise o konačnom rezultatu pregovora. Hvala. Hvala lijepa u prvom redu za to da komisija podržava našu poziciju što se tiče e, proračuna. E, dati ću jedan e, komentar o pregovaranju za programe. Proračun je samo jedan razlog za odlaganje. Komisija mora sjesti za stol i što, je prije moguće s parlamentom jer moramo napraviti korak dalje. E, moramo pozvati povjerenike e, da se e, usuglase o političkim mišljenjima. Mislim da svi razumiju da to nitko ne smije nekako napustiti, to je u interesu naših sugrađana i to je naša dužnost e, prema našim sugrađanima u Europi. Hvala lijepa. E, pre... Napravit ćemo kratku pauzu jer neki predstavnici još nisu ovdje. E, Prekinut ćemo nakratko našu sjednicu. Malo smo brže završili nego što sam mislila. E, zaklada Ana Lind bi trebala doći ovamo, a predstavnici se još nisu pojavili. E, prekidamo do 9.45. E, Evo, čekamo povjerenicu. Poštovane kolegice i kolege, lijepo molim vratite se na svoja mjesta. Morali smo pričekati jer na ulazu je bila prilična gužva, jako puno ljudi je ulazilo u parlament u ovim trenucima, tako da se sada evo veselim pozdraviti zastupnicu zaklade Ane Lind koja će nam govoriti oko projekta Erasmus za udruge zaklade Ana Lind. Ana Lind se bavi kao zaklada kulturnim dijalogom. Gospođa Sabrina Saudi je ovdje, gospođa Aires Pereira Marino Sarajro iz Portugala. Jesam li sve dobro rekla? Hvala vam. Gospodin Hacmavur iz Maroka je također s nama i gospođa Katarina Feras Njeves iz Portugala, gospodin Samir Agata iz Francuske. Svi zajedno imate 15 minuta vremena za predstavljanje vašeg projekta a onda ću dati mogućnost za pitanja, odnosno razvoj dijaloga. Ne znam tko želi od vas početi. Izvolite. Hello everyone. Dobar dan svima, ja sam Sabrina Sadiv, menadžer, partner u zakladi Ana Lind e, sa 42 članice. Mi smo najveća mreža organizacija civilnog društva koji su uključeni u promociju međukulturnog dijaloga u euromediteranskom području. Zaklada je uspostavljena za dijalog mladih na regionalnoj i globalnoj pozornici i uloga je da bude koordinator e, mladih e, e, glasova Mediterana. To je program koji pionire i komisija ga potiče za virtualnu razmjenu. Mladi glasovi na Mediteranu je program kojim je cilj razvijati mogućnosti za mlade u cijelom mediteranskom području e, sa podrškom za mlade koji trebaju govoriti i biti glasni. Katarina i Samira ovdje će govoriti o svom iskustvu govorit o ovom e, programu i onome što on znači za njih. Zaklada Analin također daje doprinos olakšavanju mobilnosti e, civilnog društva i studenata sa raznim programima Imali smo poziv e, za podnošenje prijedloga Erasmus Plus, virtualnu razmjenu. To je razlog zašto imamo ovu zakladu i e, Portugal također podržava međukulturni e, kulturne projekte. Kolege iz Portugala i Maroko će o tome govoriti. Također bih htjela podcrtati sljedeće događaje zaklade, na primjer četvrti mediteranski forum koji se organizira u sklopu Hrvatskog predsjedništva Vijeća Europske unije koji će se dogoditi u Šibeniku od 2. do 5. travnja 2020. godine. Forum će okupiti predstavnike iz 42 držne članice. Govorit će se o mediteranskoj suradnji, uključujući ćemo i organizacije civilnog društva, organizacije mladih, medija, donatorske agencije, zaklade i također ćemo utvrditi prioritete za promociju međukulturnog, među e, kulturnog dijaloga. U Briselu ćemo imati e, događaj na visokoj razini Young Med Voices. Govorit ćemo o tome e, što učiniti u 2020. godini. Hvala, izvolite, možete predstaviti projekt. E, dame i gospodo, zastupnici i zastupnice, drago mi je što mogu predstaviti ovaj projekt koji smo e, naslovili Erasmus multikulturalnosti. R kratica je R. Mobilnost e, i e, interkulturalnost. Imamo općenite ciljeve. Moramo omogućiti razmjenu i mobilnost e, dijanoka s sa dvije strane mobilnost mora biti vertikalna, sjever-jug, isto tako e, mora biti e, omogućena između zemalja na jugu. To su jake strane tog projekata. Dati ću rijet e, profesor koji će govoriti o karakteristikama ovog projekta. Hvala lijepa, dobar dan svima. Ja predstavljam e, portugalsko civilno društvo. I, e, radimo zajedno sa zakladom Ana Lind e, mobilnost između sjevera i juga. Originalnost ovoga projekta jeste da pokriva i jug i sjever sredozemlja. Uključuje sveučilište, okoliš i socijalno i ekonomske aspekte sveučilišta, međukulturni e, pristup, e, održivi razvoj, partnerstvo i tako međutim e, i poduzetništvo, da. Imamo socijalni pristup također koji je važan, možda i najvažniji za nas. Otvaranje prema lokalnim zajednicama, prema civilnom građanstvu, prema regionalnim organizacijama, udruženjima e, zadruga i sportskim udruženjima. Imamo za partnere kulturne e, asocijacije i sportska udruženja. E, mi smo naravno uključivi i odvoreni smo e, za e, mlade ljude koji su diplomirali i oni koji nemaju diplom. Imamo suradnju između sjevera i juga, između i suradnju jug-jug. E, imamo neformalno obrazovanje, kulturu, sport, obrt i nove aktivnosti. Ja ću se ograničiti sada na obrt, obrtništvo. Govorit ću o jednom nacionalnom projektu u Maroku. Jedna radionica koji je vektor e, socijalnog i ekonomskog razvoja. Želimo e, razviti e, u, to područje u strateškom smislu poticati e, rodnu jednakost, e, e, ravnopravnost i osamostaljenje žena. Imamo nekoliko nivoa. Želimo poboljšati proizvodnju, želimo komercijalizirati to područje, poticati turizam E, želimo raditi promičbu preko sajmova, podrške i e, osposobljavati. E, želimo reformirati sustav obrazovanja i osposobljavanja. Želimo poboljšati život obrtnika, proizvođača u smislu higijene, financijske podrške, socijalne podrške. Želimo također e, omogućiti sticanje diploma i e, inovacije i istraživanje. Dati ću vam konkretan primjer koji smo e, osnovali u Maroku. Kuća obrtnika. Tu se radi o jednom obrtu. Uključene su uglavnom žene koje tkaju tepihe to je posvećeno proizvodnji, izlaganju i komercijalizaciji e, obrtničkih proizvodna. E, trebamo ispuniti e, standarde i uključiti što više žena te potaći ruralni razvoj. Ovdje vidite što radimo, našu mrežu raznih organizacija, pokrivanje cijelog e, Maroka e, možemo prihvatiti 14 tisuća sudionica. Ovdje imate jednu, jedan formular za financiranje. E, vidite što se plaća. Putovanja sa sjevera prema jug i tako dalje Baziramo se na iskustvu partnerstva koje je već e, razvijeno na sve, sveučilištima u Magrebu, zemljama Magreba, a i u Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu i tako dalje. Tu imamo niz udruženja koje e, rade na socijalnom području, koje ističu rad za e, socijalni razvoj imamo i ekonomske partnere, e, recimo e, nacionalne e, gospodarske dionike i druge. zahvaljujem na pažnji. Uh, members the Poštovani članovi odbora, dragi kolege, zovem se Katerina Nevš imam 24 godine, dolazim iz Portugala. Uvijek se definiram europljankom. Nakon jednog od najljepših iskustava u svom životu mogu reći da se osjećam i mediterankom. E, iskustvo je bio seminar o mladim e, europskim i mediteranskim glasovima. Prošle godine sam tamo sudjelovala na Malti. Samira sam tamo upoznala kao i ostatak svoje mediteranske obitelji. Ovaj program se e, također zove duplo VME. E, bavi se vještinama rasprave i razvijanjem tih vještina kada se razgovara sa donositeljima politika, sa medijima i drugim dionicima u okviru međukulturnog dijaloga. WMI je bilo jako lijepo iskustvo, uzbudljivo, kombiniralo se sa 5 plus pet eh, ministarskih sastanaka gdje smo mogli razgovarati sa pravim vođama o važnosti, na primjer, uključivanja mladih u proces donošenja odluka, i o tome kako ojačati mediteranski identitet. Nakon ovog sastanka portugalski ministar vanjskih poslova me pozvao da sudjelujem u radu delegacije Portugala u forumu 5 plus 5 sa civilnim društvom. Jedna stvar koja me pogodila tijekom procesa je to što, bez obzira na to koliko smo govorili o budućnosti, o mladima, nismo imali jako puno mladih glasova koji su bili saslušani tijekom cijelog procesa i to je razlog zašto vjerujem da poticanje mobilnosti mladih, sudjelovanja mladih je jako važno. E, osobno mogu reći da mobilnost me stvorila ovakvom kakva jesam danas, a ja sam zato europljanka koja jesam. E, imamo razne mobilnosti e, konferencije, sudjelovanje na seminarima i tako dalje. I mogu reći da sam stasala kroz ovaj projekt Erasmus, promijenila sam se u društvenom smislu i to je bila odlična mogućnost za mene. Zato mislim da je Erasmus udruga jako važan projekt zato što je uključiv e, osobe koje su mlade i dolaze iz ruralnih područja imaju mogućnost e, iskoristiti šansu e, mobilnosti mladih. Ako želimo dati mogućnost mladima da budu donesitelji politika sutrašnjice, moramo im dozvoliti što više da danas oblikuju politike. Molim vas da nam pomognete u tome da taj san pretvorimo u stvarnost. Hvala. Dobar dan svima. Hvala što ste mi dali mogućnost da danas govorim ovdje. Želim podijeliti s vama iskustvo mobilnosti. Zovim se Samir, imam 32 godine. Kad sam bio mlad, otišao sam iz Alžira s obitelji i to je bilo 95. godine. Izgubio sam ljubav svog života i možete samo zamisliti koliko je to bilo teško za dječaka od 7 godina. Nakon toga sam tu ljubav pronašao na Facebooku, ali to je druga priča. U Franskoj sam učio, čitao knjige ali srednja škola je bila izazov i ja sam otkrio da e, moje susjedstvo nije bilo e, različito. Imali smo jako puno muslimana, e, crnaca. Nisam imao prijatelja koji su bili mnogo drugačiji nakon toga sam bio četiri godine na drugom mjestu, tamo sam naučio raditi na drugačiji način. Vidjela sam da su, vidio sam da su moji roditelji se žrtvovali da bi mi ponudili bolju budućnost, a tamo gdje sam studirao četiri godine na fakultetu promijenio se moj život. Tamo sam eh, naučio engleski jezik i nakon toga sam odlučio što učiniti sa svojim životom. E, otkrio sam volonterstvo i sedam mjeseci sudjelovao u tome. Nisam imao kvalifikacije, ali mi se sviđalo snimati videe i slike i koristio sam kameru. To mi je dalo slobodu da iskusim ono što sam htio. Iz ovoga centra sa drugim mladima smo organizirali raspravu. Pozvali smo tri e, stranke Rasprava se prenosila uživo na internetu i mogu reći da sam e, jako ponosan što sam organizirao raspravu u Švedskoj, a da uopće nisam znao švedski. E, ja sam se još više udubio u Erasmus Plus, nakon toga sam otišao u razne, razne Europe, nakon toga sam bio u Jeruzalemu i tamo sam se upoznao sa francuskom organizacijom koja se koncentrira na međureligijski dijalog. Imam e, i, dobio sam nove prijatelje raznih vjeroispovijesti i e, bio sam čak u sinagogi gdje sam e, zaboravio pokrivalo, to nije bilo uobičajeno za muslimana. Mi smo također jeli zajedno kuskus koji je bio i halal i košer. Mm, tako sam imao mogućnost e, sa raznim prijateljima iz 32 zemlje svijeta sudjelovati u raznim inicijativama i upoznati okoliš. Imao sam mogućnost e, dobiti nove vještine kako bih bolje živio svoj život. Ja sam se danas povezao ponovno sa svojim arapskim korijenima i želim se i dalje zalagati za održive ciljeve razvoja. E, mobilnost je promijenila moj život pa sam htio e, svima vama zahvaliti na toj mogućnosti. Hvala. Hvala lijepa na ovom jako zanimljivom uvodu u vaš rad, na ovom pregledu. Hvala što ste posvjedočili o vašem iskustvu. To je bilo stvarno korisno kako bismo shvatili kako mladi ljudi sudjeluju u ovom programu. Drago nam je što smo čuli vaše iskustvo. A sada otvaram raspravu eh, za pitanja zastupnika. Izvolite. Mihaela Šojdrova ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, hvala na izlaganjima i na svjedočanstvima. E, mi želimo podržati e, vaš rad, e, podržati Erasmus i povećati proračun. Stoga bismo željeli da se taj program ojača, da uključi više ljudi. Nisam zabilježila, međutim, iz vašeg e, izlaganja proizlazi da je e, projekt velik. Kakav proračun imate i koliko sudionika imate? E, mislim da je to zaista multilateralno, projekt je e, opsežan. E, koliko, koliki vam je proračun i koliko sudionika imate? Ja bih htjela prvo čuti pitanja, pa onda ćemo dati jedan odgovor na sva peta kamere ver. Ja, vielen herzlichen Hvala lijepa na izlaganjima. E, ovo je zaista vrlo zanimljiv projekt. Ono što nisam shvatila, e, priobalne države sredozemlja, kako se njih povezuje. E, mislim da je to vrlo dobar projekt. Ne fokusirate se samo na akademsko obrazovanje, već i na neakademske Mm, vrste osposobljavanja, to su obrti i novi oblici obrta. Mm, mislim da je ime malo nespretno. Uvijek imam problema s tim da pojam Erasmus e, se toliko široko koristi. To je inflacija tog e, termina, pa niko više ne shvaća što se misli pod e, terminom Erasmus to je veliki sveučilišni program Europske unije i mi e, imamo također tendenciju i sa strane komisije da imamo i Erasmus za poduzeća, na primjer, ili Erasmus za e, umjetnike i umjetnice. Tako da na, na kraju nitko ne zna što je zapravo Erasmus. E, e, je li to stvaran onaj prvobitni Erasmus ili je to nešto sasvim novo. Malo me brine ova inflacija tog termina. Jako je lijepo da da se malo još više sunčate, da tako kažem, na to imenu, ali ljudi si više ne mogu predstaviti što se time misli. S druge strane to i obogaćuje program. Evo to je moj problem. E, I ja sam htjela e, i, zapitati što je s vašim proračunom, koliko novca imate. Hvala lijepa. Ja sam oduševljena e, ovime što sam čula. Kao potpredsjednica odbora za odbora za kulturu u, u Uniji za sredozemlje. E, drago mi je što možemo širiti Erasmus u svim e, južnim zemljama, zemljama sredozemlja. Evo imamo u, organizaciju u Maroku. Mi e, razvijamo mlade ljude i ljude izvan sveučilišta kao odgovor na vaše pitanje. Ne znam kako se zovete, za, za, ne vidim, 40 mi je godina pa ne vidim tako daleko. Bogatstvo koje može donijeti e, međukulturalnost. Ja sam proizvod e, te interkulturalnosti. Ja sam rođena u Francuskoj a odrasla sam u Alžiru, pa imam obje kulture. Mislim da je važno da svi iskoristimo ta kulturna bogatstva sredozemlja i da od toga ima koristi cjelokupno stanovništvo. Mm. Ja se radujem suradnji s vama u okviru programa Erasmus i u mom svojstvu kao potpredsjednice kulturnog orbo, odbora e, Unije za sredozemlje. Nadam se da ćemo vrlo dobro surađivati. Hvala vam lijepa na ovom odličnom projektu. Gospođa Ferron ima. Evo sada ćemo dobiti odgovor. Hvala lijepa na ovom izlaganju ovog prekrasnog projekta. Evo, e, e, reći ću nešto o e, razini mobilnosti. Erasmus je program mobilnosti. Imamo ovaj vrlo lijep projekt za obrt. Gdje je tu uključena dimenzija mobilnosti? Drugo pitanje, govorili ste obrazovanju za održivi razvoj govorimo o obrazovanju i održivom razvoju. Kako, kakvo je vaše iskustvo sa ovakvim projektom? Evo sada ćemo dobiti odgovore. Počet ću sa, u prvom redu zahvaljujem na pitanjima koje ste nam postavili. Proračun imamo nekoliko e, stotinjak e, mobilnosti, osoba koje sudjeluju u mobilnosti godišnje. E, to ide i horizontalno. To će nam omogućiti da povećamo mobilnost za faktor 100 godišnje. To tu uključuju, tu sudjeluju i sjeverni i e, južni partneri e, i lokalne zajednice. Drugo pitanje. ta mobilnost uključuje ljude bez e, e, diplome. E, mi koristimo termin Erasmus jer svi znaju o čemu se radi. Erasmus plus, to svi poznaju. Erasmus je već faktor u Uniji i omogućuje mobilnost mladih dakle to je program mobilnosti koji je proširen. Mm, on nadilazi mobilnost Erasmusa jer uključuje i e, druge osobe, drugu publiku. Ne samo e, ljude koji polaze sve učilište, e, dakle ne samo studente. Smijem li samo kratko intervenirati? Erasmus Plus nije Erasmus. Erasmus je program za studente, Erasmus Plus znači strukovno obrazovanje, razmjena nastavnika, razmjena e, studenta i učenika. A program je Erasmus Plus nalazi se i e, u neakademskim kim e, strukovnim školama za razmjenu. Tako da mislim da te stvari trebaju biti jasne. Euh, Vraćam se na neke točke koje ste iznijeli. Da, naravno, inzistiramo na interkulturnoj mobilnosti. Mi inzistiramo na kulturnom području, na obrtima i e, sportu. To je nešto novo. E, nešto što još nije prije obuhvaćao Erasmus+. E, bilo bi mi jako drago da uspostavim kontakt s vama kako bismo dalje razvijali ovaj projekt. E, kad govorimo o financijama, mi imamo već podršku nekoliko država članica imamo, imamo privatne fondove za mobilnost. E, dakle, privatna inicijativa koja nas podržava je isto tu. E, e, zaklada Ana Lind koja uključuje 42 zemlje E, tu imamo 4 do 5 tisuća e, udruženja. Dakle, to je jedna velika baza e, koja nam pomaže da prikupljamo sudionike u projektima. Vraćam se također na vezu između obrazovanja i održivog razvoja. Ana Lind radi na e, izvještajima o interkulturalnim vezama i e, identificira vezu između obrazovanja i održivog razvoja. E, govorimo o ciljevima održivog razvoja. Mnogo radimo s mladim ljudima kako bismo povezali ova dva aspekta. Voilà, sur l'artisanat. euh, euh avant la question. Što se tiče obrtništva, Osoba koja je postavila pitanje već je otišla, ali što se tiče otvaranja prema drugim svjetovima, prema drugim realnostima koje nisu vezane u sveučilište, e, mi se otvaramo prema udrugama i teritorijalnim tijelima e, jer je jako važno te partnere uključiti u naš rad. Što se tiče mobilnosti obrtnika, kako bismo to mogli objasniti, pogotovo kad se radi o mobilnosti sa sjevera na jug i obratno? Maroko je poznat zbog svog obrtništva i siguran sam da mnogi obrtnici u Europi bi htjeli sudjelovati u obrazovanju, edukaciji na tom području, sudjelovati u raznim radionicama u Maroku. To bi sigurno bila dodatna vrijednost e, za upoznavanje drugih, ali i za usavršavanje u vlastitoj djelatnosti. Još imam jednu informaciju što se tiče mobilnosti sjever-jug. U sklopu e, programa PASE smo imali mogućnost e, ostvariti suradnju između Maroka i Tunisa i time smo imali mogućnosti horizontalne mobilnosti. U ovom slučaju smo uspostavili mreže znanstvenika koji istražuju na sveučilištima i surađuju zajedno neovisno o nacionalnim e, granicama. A nakon toga imamo okupljanje od 27 doktoranada iz e, raznih zemalja, iz Tunisa, Maroka, Belgije i drugih zemalja. Mi smo ih popratili tri godine i nakon toga oni su stvorili mrežu i nastavili e, surađivati. I e, nastavili su tu suradnju kako bi bili operativni idućih godina. Najljepša hvala, gospodin, gospođa Petra Kamer-Ebert. Ja sam samo još jednom htjela jasno reći sljedeće. Projekt mi se čini sjajan, jedino me naziv malo zasmetao i to je moj problem. Uvijek se bojim da ukoliko istrošimo previše jedan naziv kao što je sada Erasmus, nekako zbog toga razvodnimo sam sadržaj. A ovdje se radi o dobroj inicijativi, o dobrom projektu, o tom nema dvojbi. Međutim, to je nešto potpuno drugačije od Erasmus programa koji imamo ovdje u Europi. To sam sasvim jasno htjela naglasiti. Imam dodatno pitanje. Očekujete li novac od Europske unije? Hoćete li to prijaviti ili pokrenuti kao pilot projekt? ili ćete e, sve ostvariti s vašim partnerima, odnosno sa samom zakladom? E, smijem li ja postaviti još dodatno pitanje, kaže predsjedateljica. U konačnici je e, naš Erasmus program, osim programa Erasmus Mundus okrenut državama članicama, ovo što vi radite jest zapravo partnerstvo unutar sredozemnog kruga. Na taj način se proširuje ili dodatno proširuje europski program. Tako e, da se nastavljam na pitanje kolegice od malo prije, kako se financira zaklada i što očekujete od Europske unije. Dakle, sigurno zaklada ima svoja sredstva, ali na koji način ste do sada financirali ideje i projekte i što očekujete od nas? Merci, madame la présidente. Euh, Hvala, gospođo predsjednice. Mi se nadamo da ćemo uskoro sa potpredsjednicom gospođom Javu moći razviti projekte uz potporu Europske unije, da ćemo imati pilot projekt za naše aktivnosti. Općenito dobimo financijsku potporu Europske komisije od 70% i država članica također za ovaj projekt u ovom trenutku dobivamo također potporu UAHED-a. Dobivamo razne privatne potpore. Nadam se da ćemo moći računati na parlament i na Uniju kako bismo mogli ovaj, potaknuti ovaj, lansirati ovaj pilot projekt. U redu, hvala vam lijepa. Imamo li još pitanja? Gospođa Anderson. Zahvaljujem. Hvala na predstavljanju programa. Moram priznati da mi nije u potpunosti jasan vaš cilj. Pokušala sam doći do što je više moguća informacija, ali stvar mi nije još u potpunosti jasna. Rekli ste da dobivate sredstva kod komisije 70%. Koliko je to? 70% od čega? I još rekli ste da postoji organizacija u Maroku, ako sam dobro razumjela, koja se bavi obrazovnim radom. E, postoje li određene perspektive za pronalaženje radnog mjesta nakon tog obrazovanja, odnosno koliki je postotak onih koji su nakon tog obrazovanja došli na tržište rada i koji su se mogli na kraju i zaposliti te se održavati sami. Izvolite. Hvala. Kad sam govorila o 70%, mislila sam na financiranje zaklade. 70% financiranje zaklade Analin dolazi od komisije. Možda kolega može odgovoriti na pitanje vezano za obrtništvo. Hvala, gospođo zastupnice. Što se tiče namjene, Imamo razne obrtnike koji prihvaćaju druge obrtnike iz sjevera ili juga kako bi ih uključili u svoj sustav obrazovanja, odnosno edukacije. Radi se o mladim obrtnicima iz Maroka koji dolaze iz uh, udaljenih područja ili teških društvenih uvjeta. E, može se raditi o e, šegrtima, mladima iz e, Maroka ili Tunisa koji dobivaju dodatnu edukaciju. Što se tiče drugog pitanja, to je jedan, samo jedan od primjera. Imamo obrtništvo, kulturu i sport, to su tri okosnice – i sada nastavljamo rad na ovim područjima. Također smo odredili sportske i kulturne e, projekte koji će moći obuhvatiti mlade sa sjevera i sa juga. Nadam se da sam time odgovorio na vaše pitanje. Hvala lijepa. Smijem li postaviti pitanje komisiji? Odakle dolaze sredstva za zakladu Anne Lind? Iz sredstava Europske službe za vanjsko djelovanje, iz razvojnih sredstava ili, dakle, odakle točno financiramo zakladu Anne Lind od strane komisije? Komisija, izvolite. Thank you, President. Hvala, predsjednice. Moram reći da ne znam, ali ću to otkriti za vas. Možda iz DG a koliko ja znam, ali vjerojatno dolazi iz vanjskih fondova, ali svakako ću pitati e, predstavnicu zaklade na Linda ako ona to zna. Da, mi također trebamo malu pomoć vezano uz ovo. Čini mi se da su to sredstva za razvoj, odnosno da dolaze iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Radi se o suradnji sa neeuropskim članicama, znači to nije Erasmus program. Mi kao odbor za kulturu uvijek smo polagali veliku vrijednost e, na to da se vanjske politike usredotočuju također na obrazovanje u samim državama kako bi se stvorili bolji uvjeti, bolje perspektive za mlade. To je jedan od ciljeva i naših vanjskih razvojnih politika. E, zato je upravo zaklada Ana Lind, zaklada koja djeluje i u Sjevernoj Africi, surađujući i potičući međukulturni dijalog e, na sredozemlju. Tako da je dobro ovdje čuti i vidjeti što se događa u prostoru obrazovanja, e, što se ne financira našim sredstvima, sredstvima iz kulture, već sredstvima iz službe za vanjsko djelovanje. E, imate li još pitanja u ovom trenutku? Ukoliko ne, Zahvaljujem se zakladi Ana Lind, zahvaljujem se svima, hvala što ste se predstavili i odgovarali na naša pitanja, hvala što ste nam predstavili vaše sjajne projekte i nadam se da ćemo i na sličan način moći surađivati i nadalje kako bi mladi ljudi dobili bolju priliku kako za obrazovanje, tako i za pozitivan, pozitivnu perspektivu u svojim zemljama. Hvala vam lijepa. Evo, poštovane kolegice i kolege, idemo dalje. Sljedeća točka dnevnog e, reda. Imamo u ovom trenutku razmjenu gledišta s Europskim forumom mladih o Europskoj prijestolnici mladih. Evropski forum mladih je evo danas ponovno naš gost. Imali smo razgovor u prošloj godini, u studenom, a sada ćemo raspravljati o Europskoj prijestolnici mladim. Ovdje mladih imamo e, gospodina Balarda, Kasija i gospođu Juno Sajte koji predstavljaju Europski forum mladih i Europsku prijestolnicu mladih. U studenom smo razgovarali o prezentaciji vezano za naslove Evropske prijestolnice mladih, pa smo u siječnju gospođu Kamer Evert poslali u žiri za Europsku prijestolnicu dvije, e, mladih 2020. Zato smo danas zamolili Europski forum mladih da nam objasni koncept Europske prijestolnice mladih i da nam objasni i raspravi s nama kako Odbor za kulturu i Europski parlament eventualno u nekom obliku može podržati ovu inicijativu. Dajem vam maksimalno 10 minuta za kratko predstavljanje, a onda će e, zastupnici postavljati pitanja. Tko će početi? Izvolite. Thank you uh, very much. Hvala gospođo predsjednice. Zahvaljujem odboru koji me je pozvao na ovaj sastanak. Drago mi je što želite ponovno razgovarati sa Europskim forumom mladih. Danas ćemo govoriti o jednom najvažnijih projekata Europskog forma mladih. Vjerno ga poznajete. To je Europski indeks napretka, Europski događaj mladih 29.30. Eh, svibnja ove godine. Danas kolegica Rita i ja ćemo vam predstaviti detalje o Europskoj prijestolnici mladih to je inicijativa koja više od deset godina daje mogućnost mladim ljudima da budu aktivni članovi u susjedstvu, u svojim gradovima i u cijeloj Europi. Europska predstavnica mladih nije naslov, poznajete mm, kulturu, digitalni svijet i druga područja ali jedinstvena kvaliteta naslova Europske predstavnice mladih je to što mladi dodjeljuju taj naslov mladima. To je jedini slučaj gdje mladi rade e, zajedno sa gradovima, gradskim upravama kako bi definirali što će mladi raditi u svom gradu. Europski forum mladih već deset godina upravlja ovim projektom. Mislim da je to 14. prijestolnica mladih 2023. koja će biti proglašena takvom. Zahvaljujemo i e, što će jedan član vašeg odbora se pridružiti tom nastojanju. Mi upravljamo odabirom gradova, organiziramo žiri Također imamo skupinu stručnjaka koji e, prolazi kroz e, proces selekcije, ali e, zahvaljujući organizacijama mladih na terenu određujemo ključne ciljeve za ovaj naslov koji se dodjeljuje. Evo malo vizualnih podataka. Ciljevi Europske prijestolnice mladih je sudjelovanje mladih ljudi. Oni dolazi u samo središte odluka vlasih gradova, stvaramo e, širi prostor za civilno društvo u njihovim gradovima, radi se o pravima, osiguravam to da sloboda, izražavanje sloboda, okupljanja budu ostvarene i također stvaramo poveznice između lokalne i europske dimenzije. Ovaj naslov ne govori samo o politikama za mlade, nego se govori o svim mainstream dimenzijama na kojima mladi žele raditi u svojim gradovima. To je način da nešto promijenimo od e, samog početka 130 različitih gradova prijavilo se za ovaj naslov, e, kandidirali su se i jako je impresivno imamo e, samo nekoliko gradova koji su proglašeni prijestolnicama kulture, ali svi ti gradovi koji su se kandidirali donekle su se promijenili. E, mi smo stvorili promjene u gradovima među mladim ljudima i njihovim organizacijama. To je stvarno impresivan rezultat. Svi ste dobili materijale za danas. Ovdje imamo jako zanimljivu studiju koja pokazuje različite mm, informacije i uspjehe unutar Europske predstavnice mladih. Imamo više od 8000 inicijativa, događaja, aktivnosti u gradovima. Radi se stvarno o nečemu što je donijelo promjenu i mi smo izabrali neke svjedoke među mladim eh, volonterima u gradovima, više o tome u studiji. E, imali smo intervjue s mladim ljudima. Ne radi se samo o jednoj godini, nego općenito o promjenama u koje su se sami uključili unutar svojih gradova. Angažirali su se u samoj strukturi sa gradskom upravom i nešto promijenili. Stvorili smo prostor za aktivno sudjelovanje mladih ljudi u vlastitim gradovima. E, sve europske predstavnice mladih e, imale su svoj način, nemamo jedan jedinstveni model, ali to su zapravo radionice za demografsku inovaciju. E, dovodimo mlade za stol gdje se donose odluke, oni postoje, su kreatori politika budućnosti. Ne smijemo zaboraviti volonterstvo. Više od tisuća volontera angažiralo se tijekom godina u ovim projektima. To je impresivna brojka. E, dali su mnogo energije, mnogo su se zalagali za stvaranje ovih zanimljivih programa. I još važnije od toga, stvorili smo jaku vezu između lokalne i nacionalne razine europskog identiteta. Stvorili smo identitet, e, uključenost, na primjer u Kluju na Pokju Rumunjskoj smo imali e, veću vidljivost za mlade u susjedstvu, na primjer u Mađarskoj, e, kako bi imali inkluzivni model tijekom godine. Također sam spomenuo jačanje organizacija mladih. Imali smo ulaganja preko 50 milijuna eura investirano je u gradovima tijekom godina u ovakve projekte. I na samom kraju, kad e, sam govorio o vezama između lokalne i europske razine, moram reći da smo imali i međunarodne susrete svake godine kad imamo forum okupljamo predstavnike organizacija mladih iz cijele Europe i izvan Europske unije. Oni se sastaju, raspravljaju o izazovima za mlade ljude. Ovo je slika sa posljednjeg sastanka u e, Amjanu, e, Europskoj predstavnici mladih za 2020. Govorili smo o tržištu rada, ravnopravnosti spolova, podršci organizacijama mladih, stvarno prikladno ogruženje za razgovor o demokraciji. Ovaj projekt dostigao je mnogo u proteklih deset godina, ali možemo učiniti i više. Iako smo ponosni na naš rad i ja ponosan na e, rad Rite i drugih mojih suradnika. E, svi smo zajedno stvorili ovaj veliki projekt. Mogli bismo učiniti i više, međutim. Imamo e, dva izazova za sada s kojima se suočavamo. S jedne strane želimo biti vidljiviji e, kako možemo stvoriti bolje partnerstvo sa raznim dionicima. Na primjer, kad govorimo o europskoj prestolnici, e, obično ljudi razmišljaju o kulturi, ali kako steći veću vidljivost kad se radi o europskoj prestolnici mladih? Nakon toga na slajdu možete vidjeti još što možemo učiniti kako bismo dobili više financijske, e, veću financijsku podršku i kako bismo ojačali našu poziciju jer trebamo pripremiti program, trebamo učiniti evaluaciju i ne radi se o projektu koji traje samo jednu godinu, nego mi stvarno želimo e, pratiti građane u donošenju promjena u svojim gradovima. Danas smo vam predstavili ovo projekt. Zahvaljujem zastupnicima koji su nas pozvali na današnji sastanak. Što možemo učiniti zajedno e, sa odborom KULT e, u pogledu projekta Europske prijestolnice mladih? Mi pozdravljamo partnerstvo, želimo eh, istražiti mogućnosti eh, posjeta delegacija. Znamo da imate posjete za Europske prijestolnice kulture, pa bismo htjeli shvatiti kako surađivati i mi s vama, kako bismo mogli odbor kult učiniti e, prisutnijim u pružnoj podrške gradovima. Gradovima nudimo i instrumentari kako bi se povezali sa europskim politikama. Ali tu trebamo još e, tješnju e, suradnju između odbora i gradova. Imamo veliku podršku u obliku Erasmusa Plus ili Europa građana ili E, u sklopu teme solidarnosti stvaramo veze između programa europskih prijestolnica. To su bili trenuci kad su mladi sudjelovali masivno svake godine. Također znamo da postoji veza između prioriteta odbora i ciljeva prijestolnica na primjer jačanje osjećaja pripadnosti i podržavanja e, građanskog angažmana. I na samom kraju svi ste vi e, ambasadori, pronositelji naših ideja, možete otići do vaših gradova i nagovoriti ih da se prijave e, za stjecanje našeg naslova. Deset minuta je isteklo, pa ću vam samo zahvaliti na pozornosti i na samom kraju. E, mi smo na raspolaganju za vaša pitanja i nadam se da ćemo projekt Europske prijestolnice mladih provoditi zajedno u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. Onda ću otvoriti sada e, diskusiju, to jest postavljanje pitanja. Kako mi kao odbor za kulturu e, podržati e, vašu vrlo dobru inicijativu? E, recimo u okviru Discover EU program da nemamo samo prijestolnicu, europsku prijestolnicu kulture, već i europsku prijestolnicu mladih kako bismo uključili i mlade ljude, upozorili ih na razne aktivnosti, omogućili im putovanja e, omogućiti e, redovnu razmjenu između glavnih gradova. Kako bi se onda i gradovi mogli predstaviti ovdje u odboru sa svojim aktivnostima. Evo, to je nešto što mi ovako spontano pada na pamet, što možemo napraviti ali sada ću dati riječ kolegama i kolegicama. E, gospođa Kamar Evert, gospođa Šojdrova i gospođa Pavaroma imaju riječ ovim redom. Gospođa Kamar Evert ima prva riječ, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju e, ovo, ovaj angažman Europskog foruma mladih e, je vrlo koristan. Što možemo svi mi zajedno učiniti e, kako bi ova Europska prijestolnica postala e, poznatija? Lijepo bi bilo dobro da koji puta posjetimo takvu prijestolnicu mladih malo se zna o tim prijestolnicama mladih. Stoga je moje pitanje sljedeće. Kako e, stižete sada do mladih ljudi? Koje mjere poduzimate kako biste prema, e, preko udruženja mladih e, doprli do njih i prenijeli im ove poruke? Koliko Eh, mladih posjećuju svake godine prijestolnicu mladih. Eh, tek kad znamo što je već napravljeno, onda možemo ići dalje. Moramo pokušati da se to malo jače objavljuje i u medijima. U Njemačkoj E, na početku svake godine se objavljuje koji su gradovi, e, glavni gradovi kulture, prijestolnice kulture. Imamo i e, prijestolnicu mladih. Mladi mediji ili mediji za mlade bi morali biti motiviraniji da pišu ili objavljuju nešto o prijestolnicama mladih onda bismo mogli imati neku aktivnost ovdje u odboru i raditi na toj promidžbi. Discover EU e je tak već u to uključen. To je i dobar početak. E, to se onda može i financirati jedan obavezni dio toga Diskava EU bi morao biti posjet e, prijestolnici mladih. Što poduzimate u sadašnjem trenutku i što onda možemo e, nadograđivati na to? kako bi e, se više mladih ljudi pokrenulo da posjećuju prijestolnice mladih. E, evo, onda ćemo sada imati ping-pong način pitanje-odgovor. Jer nemamo mnogo e, zastupnika i zastupnica koji su se javili za riječ. Hvala lijepa na ovo pitanje i hvala na podršci za prijestolnicu mladih. Da, mnogo e, oslanjamo se na druge organizacije u mreži imamo naše vlastite članove, to je velika platforma, koristimo je. Organiziramo aktivnosti u raznim prijestolnicama mladih u Europi. Mi koristimo naše komunikacijske kanale i partnere, potičemo da to čine. E, imamo jedan žiri za izbor e, prijestolnica mladih E, razne institucije nam daju podršku i šire e, poruku o prijestolnicama mladih u Europi. Što se tiče koliko mladih ljudi sudjeluju u aktivnostima, to je teško reći. Teško je reći točan e, broj. Imamo više od 10 tisuća dobrovoljaca i tisuće i tisuće ljudi koji sudjeluju u aktivnostima. E, samo razvoj, izgradnja kapaciteta, e, na tome se radi. Mm, imamo razne festivale mladih i tome slično. Možete zamisliti e, brojeve ako uzmete u obzir niz aktivnosti u prijestolnicama 2019. imali smo 1140 aktivnosti tijekom godine. Neke su od njih veliki događaji, e, privlačimo i ljude iz inozemstva. Ako govorite o publikacijama, e, u Solunu i nekim drugim gradovima u provinciji moramo još širiti naše poruke. E, ako idemo u Kaškaj, to će biti, to je bio glavni, prestolnica kulture 2018. E, došlo je mnogo europljanja. To je bio vrlo dobar doživljaj i događaj za nas. Kad govorimo o medijima, nastojimo e, angažirati evropske medije tu u, u, veliku ulogu igraju glavni gradovi. E, a to, također postoji pitanje sredstava. E, naravno, prijestolnice nisu uvijek najvrućija ili najpopularnija tema. Mi se trudimo, tu postoji veliki potencijal. Nadamo se da ćemo povećati podršku e, za naše aktivnosti. Hvala. Hvala lijepa. Mihajla Šojdrova ima riječ. Hvala lijepa na izlaganjima. Mislim da ste nam e, sve rekli o vašim aktivnostima. Imate tu veliku konkurenciju, imamo prestolnicu kulture, prijestolnicu sporta e, Europe imamo gradove koji žele e, postati e, prijestolnica ovoga ili onoga, pa se mora, morate mnogo truditi. Ne znam je li znate e, Košice u Slovačkoj koja je bio grad mladih. To je bio jedan veliki događaj i privukao je mnogo sudionika E, slažem se e, s idejom e, naše predsjednice da moramo više učiniti za umrežavanje. To bi trebalo dati rezultate s obzirom na veliku konkurenciju. Moramo misliti i na budućnost. Govorili ste o sredstvima za vidljivost sredstva u okviru programa Erasmus i u Fondu za solidarnost. Mislim da bismo mogli imati projekte solidarnosti i e, također projekte za dobrovoljno sudjelovanje. O svemu tome treba razmišljati. Željela bih znati koje su, koje su prepreke na koje nailazite. Naravno, možete računati uvijek na podršku našeg odbora. Ja, bitte. Von Ihnen, Herr Thank you, Chair, and thank you, Ms. Sudova, for the, for the question. I think... Hvala predsjedateljice, hvala gospođi Šojdrovi na pitanjima. Pa mislim da je dobro imati e, više opcija. To dovodi do međusobnog natjecanja, kao što sam spomenuo u izlaganju. Kvaliteta Evropske prijestolnice mladih dolazi iz događanja kao što smo imali u Rotterdamu gdje sudjeluju mladi e, i gdje ih uključujemo. Što je više poveznica s prijestolnicama, to je bolje. Dakle, Europa se na neke različite načine predstavlja i ujedinjuje na e, tim razinama. Hvala vam na podršci. Spomenuli ste različite programe od Erasmusa nadalje Postoje različiti oblici provedbe i o tome možemo raspravljati s Europskom komisijom pa pogledati kako se tehnički stvari mogu organizirati. Da koristimo na primjer Discover EU i onda da ljudi na primjer kad putuju posjete i Europsku prijestolnicu mladih zatim da radimo na snagama solidarnosti i slično. To su sve tehnička pitanja koja se daju riješiti. A što se tiče podrške, program treba naprosto predstaviti u različitim gradovima. Nije važan toliko naziv koliko cilj našeg programa. Najveće prepreke na koje smo nailazili iako sam vrlo ponosan na ono što smo učinili, no postoji dolika, doista ta povećana konkurencija s različitih strana. Imamo osobu koja je zaposleno puno radno vrijeme, imamo poteškoća s, na primjer, dostupnošću medija, i moramo se boriti sa različitim stvarima na terenu. Nije svaka prijestolnica mladih eh, prihvatila isto ili radila na isti način. Čak su i gradovi bili različitih veličina. U Tiranu, u Albaniju smo prvi put doveli Evropsku prijestolnicu mladih doista u glavni grad. Tako da kako to podići sve skupa na veću razinu, na novu dimenziju, ne nužno u velike gradove koliko u veći broj gradova. I zbog toga bismo željeli surađivati s ovim odborom i s drugim zainteresiranim partnerima. U redu, hvala lijepa, gospođa Joveva. Hvala lijepa, predsjedateljice. Naravno, i ja ću zahvaliti na jako zanimljivim izlaganjima. Ja Spadam u mlađu generaciju i slažem se da se puno više može učiniti kao što ste sami rekli mladi za mlade i u potpunosti se s vama slažem. Zato sam i ovdje, mislim u politici. No možete li nešto konkretnije reći oko toga kako povećati vidljivost jer e, mislim da doista puno toga možemo učiniti kako bismo doprli do mladih e, koji nisu baš e, previše zadovoljni s radom naših političara. Tako da se slažem s vama da je možda potrebito više posjećivati ljude na terenu. Teren je ključ po meni. E, ljudi trebaju vidjeti da smo mi normalni, obični ljudi koji se bave ovim poslom, a ono što vidite na terenu s druge strane je potpuno drugačije od recimo slušanja nekog izlaganja. Tako da se u potpunosti slažem s ovim e, što ste rekli. Mislim isto da bismo mogli biti malo kreativniji. E, I za mene je danas <laughs> teško razumjeti mlađe od mene tako da mislim da možemo poraditi na kreativnosti i e, na tome kako ćemo se obraćati mladima. I svakako, kao što su svi rekli, računajte na našu podršku. Imamo još jedno, imam još jedno pitanje. E, kako dijelite vaša iskustva s gradovima? Kako dijelite primjere najbolje prakse s drugim gradovima u Europi ili u državama članicama? Izvolite. Zahvaljujem, hvala na ovim pitanjima. E, što se tiče vidljivosti, a upravo zbog toga smo i ovdje danas. Doista nam treba pomoć i potpora institucija. Surađujemo sa odborom regija, sa Vijećem Europe i sa lokalnim regionalnim tijelima jer doista vrlo je važno širiti poruku među mladima u različitim državama, a isto tako trebamo doprijeti i do lokalnih vlasti koje trebaju mlade kao svoje partnere. To je ključan element moramo raditi ruku pod ruku. To je taj dio e, gdje se obraćamo institucijama i gdje doista želimo dobiti e, veću potporu. I kao što je rečeno, imamo zelene glavne gradove, grad, prijestolnicu kulture i tako dalje, tako da je konkurencija velika i potpora europskih institucija je nešto što nam je važno kako bismo se istaknuli i mislim da je to jedan od načina povećanja vidljivosti. Evropski, evropske prijestolnice su veliki ambasadori, oni zapravo šire znanja, iskustva o tome što radimo, inspiriraju čitav niz događanja na razini gradova i država. Imamo mrežu europskih prijestavnica mladih koja objedinuje gradove koji su dobili naslov Europske prijestavnice mladih. gradovi koji su to bili ranije, gradovi koji su to sada i gradovi koji će to postati u budućnosti. I svi oni ulaze u tu mrežu. Radimo po projektima dijeleći naša iskustva, naravno uz intelektualni output koji je važan za svaki pojedini grad. Jer svaki pojedini grad prolazi kroz isti proces kako bi dobio naslov Evropske prijestolnice mladih. Eto, to je sve. Ali moram reći da su gradovi ti koji doista prenose dobro tu vijest i koriste e, mlade ljude. Kada pročitamo aplikaciju, mladi kažu bili smo na tom i tom događanju i sreli mlade ljude iz Europske prijestolnice mladih i mi bismo to željeli učiniti za naš grad. Dakle, to je ta dodana vrijednost ove inicijative. E, hvala e, kolegici E, samo e, da dodam, vi ste pitali kakva će biti podrška. Kada bi u svakoj državi članici Ured Europskog parlamenta učinio tu inicijativu vidljivijom e, na, na jeziku dotične države, dakle kada bi se sve to prevelo, onda bismo doista imali bolju poveznicu za širenje naših ideja. U redu, hvala vam lijepa, gospođo Bu. Hvala. predsjednice i ja se priključujem svim zahvalama mojih kolega. Imala sam e, priliku da budemo budem u Amjenu u, u siječnju na vaš poziv. To mi je dozvolilo da vidim inicijative e, i radionice mladi ljudi su radili na osnovu prijedloga. Ima, bila je tu kultura, obrazovanje i socijalni aspekti, također i održiv razvoj. E, sjedili smo u krugu, e, slušali smo prijedloge, e, a mi smo također govorili o europskoj viziji mm, i značenju te vizije za Francusku to je jako pozitivno, bilo je jako mnogo ljudi, radionica je bila puna. Mm. Onda smo na kraju dobili uvid u sve radove koji su proizvedeni tijekom dana. Mladi su se ljudi jako zahvaljivali i bilo im je jako drago što su vidjeli zastupnike. E, evo, to je jedan aspekt koji možemo poticati, vidljivost. Naravno, treba raditi i na Twitteru o tome. Mm. E, to možemo raditi kolektivno i individualno. O tome treba razmisliti. A druga stvar koja mi je bila malo negativna, kao i u svim tim manifestacijama mladih, uvijek vidimo iste mlade ljude. E, to je. A druge mlade ljude ne vidimo, oni su nevidljivi pa to je isti problem u svim e, područjima Erasmusa. Kako doći do onih mladih ljudi koji su udaljeni, koji su u zaostalijim područjima zemlje ili grada. E, privući mlade ljude e, koji za sada nemaju interesa za ove programe. Mm, evo kad govorim takovim ljudima o Erasmusu, oni ne znaju šta je to. Oni nemaju informacije i na tome trebamo raditi, širiti informacije. E, imamo mnogo ideja, mnogo toga da im kažemo o društvenim pitanjima. Jeste li identificirali takove e, moguće dionike? Kako ih pronaći? Kako doći do njih i kako raditi s njima? E, možda ići u škole. E, e, evo govorimo o Amjenu, to je grad mladih ove godine. To su temeljna pitanja koja nam se postavljaju u svim našim programima. Um, Hvala na ovom pitanju. Ja bih sada započela s nečime što želim podcrtati. Razne europske prijestolnice imaju različita stajališta što se tiče programa. Imamo fantastične primjere toga kad se prijestolnice fokusiraju na one mlade ljude koji obično nisu aktivni u e, društvu. Kaškajna na primjer, je predivan primjer. Koncentrirali smo se na smanjenje jaza između mladih ljudi koji žive u centru grada i mladih ljudi koji žive izvan centra u e, područjima koji su udaljeni od centra grada. Mi to radimo kao Europski forum mladih, odlazimo u te gradove, imamo posjete gdje se susrećemo s mladim ljudima i objašnjavamo njima kako ta inicijativa utječe na njihov život bila mi je čast otići tamo i razgovarati s tim mladim ljudima. Susrela sam se sa mladima koji su postali aktivni zbog ovog projekta Europske prijestolnice mladih, jer je projekt jako puno investirao u komunikaciju koristili su socijalne radnike, radnike koji se posvećuju mladima i pokušali su doprijeti do e, mladih izvan centara gradova predloživši im neke aktivnosti koje su bili zainteresirani. Želim samo e, dati jedan primjer, a ima ih mnogo u europskim prijestolnicama. E, ovaj, ovaj forum kroz proces koji sam opisala pomaže mladima. Imamo razne faze u procesu e, kandidatura Imamo stručnjake koji pomažu mladima u razvijanju projekata. To je jako važan aspekt za nas jer inkluzivnost je ključna riječ i dostizanje e, mladih skupina je naš cilj. Imamo razne aktivnosti kojima se obraćamo sve većem broju mladih ljudi koji obično ne sudjeluju u aktivnostima svojih gradova jer e, i sam naslov Europska prijestolnica mladih obuhvaća sve mlade, ne samo u prijestolnici nego i oko nje. To sada radimo kako bismo raznim instrumentima uključili mlade. Mi kao forum mladih nemamo odgovor na sva pitanja. Nemamo univerzalno rješenje Eh, imali bismo, dobili bismo Nobelovu nagradu kad bismo imali rješenje za sve, ali pokušavamo riješiti stvari na vlastiti način. Tražimo od europskih prijestolnica mladih da se fokusiraju na različite skupine, na primjer stručne srednje škole, kao što ste prije spomenuli i to je način na koji dolazimo do tih mladih ljudi koji nisu aktivni u formalnom kontekstu. To bi bio moj odgovor. Naravno da je to rad koji još uvijek u tijeku. Ja ću ponoviti ono što je rekla gospođa zastupnica o pitanjima uključivo, uključenja to su ciljevi e, za budućnost e, Erasmusa+. Podsjećam kad je komisija predstavila e, svoj dokument o Erasmusu 2020, govorilo se o najranjivijim skupinama mladih ljudi. Prema tome možemo iskoristiti ovaj trenutak zajedno sa vijećem da dademo više sredstava za e, Erasmus kako bismo se suočili sa ovim izazovom. E, u europskim prijestolnicama mladih e, nemamo milijune eura. To su ulaganja koje plaćaju sami gradovi. Govorimo o 7 milijuna eura godišnje. E, to moramo imati na umu kako e, ići dalje po tom pitanju mm, moramo govoriti sa mladima na terenu sa udruženjima kako bismo e, promicali tu taj projekt kada radim u forumu mladih mm, svjedok sam e, predanog rada mnogih ljudi sa e, mladima iz e, nerazvijenih područja i siromašnih područja. Mm, govori se mnogo i o vidljivosti. Govorimo o ambasadorima tog projekta. Već tri godine kad, e, kod svake otvaranja prijestolnice e, imamo mnogo mladih ljudi koji uzimaju riječ i imamo to u Portugalu, Srbiji, Francuskoj, u Amijenu i evo se govorilo ovdje. E, to je svakako nešto što treba poticati. Svi ćemo u tome sudjelovati. Hvala. Hvala lijepa, gospođa Šojdrova. Hvala. Ja nemam pitanje. E, moram se ispraviti. Rekla sam Košice kao Europska prijestolnica mladih Košice. su na istoku Slovačke. To je bila Europska prijestolnica volonterstva 2019. godine. Evo, ispričavam se jer sam se zabunila. Hvala vam na razumijevanju i želim vam sve najbolje u budućem radu. Gospođa Semedo. Hvala lijepa predsjednice i hvala na ovim izlaganjima. Kao bivša televizijska novinarka čudim se da je pristup medijima tako težak. Ako ove radionice e, proizvode rezultate, onda je to već jedna priča koju treba širiti. Ali i to ste već spomenuli. Treba uključiti mlade političare. Ne znam da li imate jedan e, tjedan e, za te projekte evo tjedan kada je, su mladi prisutni u tom i tom gradu, onda će to biti privlačno za medije. E, to vam mogu dati kao savjet. Ne znam jeste li to već uključili u svoje planove ili ne. E, ja sam malo razočarana da Luksemburg još nije e, prisutan, ali Portugal je već dao dvije prijestolnice mladih to je odlično. Htjela bih znati e, što e, što rade lokalne zajednice ili udruženja mladih. Što e, oni rade bolje, pa su onda već dva puta imali prijestolnicu mladih tamo. To bi bila dobra ideja da to saznamo. Uh, so I can start and then maybe... Mogu dati prvi dio odgovora, pa će kolega nastaviti nakon mene. Što se tiče vidljivosti i ovog ukupljanja, kao što je već rečeno u prezentaciji, imamo više od 200 mladih ljudi cijele Europe koje dolaze u grad, u prijestolnicu jednom e, krene sastanak i razgovara se o problemima mladih i pozovemo medije. Ali iz nekog razloga stvarno je izazovno ih dobiti u tom gradu, u tom trenutku. Možete li nam možda dati neki savjet kako da ih privučemo? Biće nam jako drago razgovarati s vama nakon sastanka. Što se tiče Portugala, da nama je jako drago kad imamo grad, iste gradove. E, imamo u Rumunjskoj prijestolnicu, a ako neki grad iz Rumunjske se ponovno javi i kandidira, onda je to u redu. Što se tiče Portugala, postoji kultura mladih ljudi, organizacija mladih ljudi koji tjesno surađuju sa gradovima, političarima. Možda iz kulturnih razloga, zato što ima jako puno sunca i dobre hrane, možda to potiče ljude na suradnju, ali e, oni su započeli E, razvijati politike za mlade prilično rano. Portugal je jedna od zemalja koja se zalaže za prava e, mladih i mislim da je to dio portugalskog mentaliteta da političari i mladi moraju surađivati. U Portugalu postoji određeni obrazac da mladi političari dolaze iz lokalne razine, uključeni su u organizacije mladih a nakon toga prelaze e, na nacionalnu razinu politike. To je mentalitet u Portugalu i u Kaškajsu, na primjer, e, odsjek za mlade je najveći u državi. Imamo 30 osoba koje tamo rade, ali nemaju mnogi gradovi tako. Na primjer, u Bragi. Braga je šampion u tome za mlade ljude u državi što se tiče aktivnosti i projekata koji se tamo provode i što se tiče podrške koja se dobiva od lokalne razine. To je priča Portugala. I evo, više nemam nikoga koji je prijavljen za riječ. Pa sada moje posljednje pitanje. E, put putem angažmana lobirate za Europsku prijestolnicu mladih, to je u redu, ali moje pitanje je koliko aktivnosti održavate unutar godine dana, kako izgrađujete te aktivnosti i što ostaje nakon njih Jasno je da je sve vrlo aktivno unutar te jedne godine, ali što je dalje sa projektima i inicijativama za mlade? E, ima li Evropska prijestolnica mladih mogućnost dugotrajno poboljšati život i rad mladih ljudi u tim gradovima ili na tome treba još raditi? Um, so it's a very good... Radi se o vrlo dobrom pitanju, hvala vam i to je za nas jako važno. Kada se gradovi kandidiraju, to je jedno, ali kad ih konkretno pitamo, kad se susretnemo s njima prije odluke o tome tko će dobiti naslov, mi ih pitamo što će biti dugoročni, e, dugoročna posljedica njihove aplikacije. Jer e, ta kandidatura je zapravo početak velike promjene za grada. Promjena se ne može dogoditi u samo jednoj godini. To je poticaj za e, gradove koji moraju nastaviti na istom putu i nakon te jedne godine kad su prijestolnice mladih. Imamo razne aktivnosti, ali za nas je jako važno imati strukture koje će onda ostati, jer u svakoj prijestolnici mladih u Europi, kao što je rečeno u prezentaciji, gradovi moraju stvarati strukture, mladi ljudi e, sudjeluju i u upravljanju a to na istoj razini sa predstavnicima lokalne samouprave. E, mi ponekad imamo različite svrhe, na primjer e, moramo se koncentrirati na e, privlačenje europskih bespovratnih sredstava, na stvaranje kapaciteta za mlade ljude. Neki ostaju u političkom tijelu koje je uključeno u donošenje odluka u gradu, neki ne, ali to je dio ostavštine ovakvog naslova. Jer svaki grad je drugačiji i sve ovisi o tome koje su potrebe određenog grada, odnosno mladih u tom gradu. E, imamo i mrežu europskih prestolnica mladih koja provodi razne aktivnosti jedna od najzanimljivijih je participatorno e, sudjelovanje u pisanju proračuna u sastavljanju toga važnog dokumenta jer mladim ljudima daje mogućnost da odlučuju kamo će otići novac, koje će se aktivnosti provoditi i u većini slučajeva oni onda provode te aktivnosti. To je jako veliki rezultat. U mnogim gradovima imamo prostore za mlade ljude koji se izgrađuju e, i to je sve potaknuto procesom prijestolnice mladih. Treba definirati što je potrebno za mlade ljude, a često njima nedostaje prostor. E, 2010. Europska prijestolnica mladih je, se još uvijek smatra velikim centrom za mlade. E, vještine i znanja koje mladi unose u ovaj projekt je važno jer oni mogu onda otići na tržište rada, mogu postati političari, mogu na razne načine sudjelovati u zajednici. To je e, vezano također uz financiranje. Nakon e, one jedne godine kad imaju taj naslov, financiranje se smanjuje, ali mi se uvijek nadamo da će s vremenom doći do raznih poticaja kojima će države poželjeti, kojima će gradovi poželjeti nastaviti na istom putu. Hvala vam lijepa. Za kraj bi dala riječ komisiji, gospođi Florenci. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, hvala kolegama iz Europskog forma mladih na ovoj prezentaciji. Ova e, rasprava je bila vrlo inspirirajuća. Ovo je prekrasan primjer toga kako jake ideje mogu nešto potaknuti i kako iza toga stoje mladi ljudi. Mislimo da je stvarno dobra ideja to da se poveća vidljivost e, za ono što je već učinjeno. Drago nam je dati naš doprinos i shvatiti e, kako još više postići e, Govorili smo o mrežama koje olakšavaju povezivanje i na lokalnoj razini razmjena je jako važna. Trebamo biti spremni analizirati aktivnosti za mlade ljude u prijestolnicama e, gdje možemo e, privući turiste koji mogu posjetiti te gradove. Imamo razinu aktivnosti E, koja također može privući mlade ljude iz drugih gradova koji mogu biti volonteri ili na drugi način sudjelovati u aktivnostima. E, mlađe e, osobe sudjeluju i u radu organizacija i to im može biti zanimljivo. Što se tiče politike za mladih, mi također promičemo dovođenje Europe na lokalnu razinu. U programu Erasmus Plus danas imamo partnerstvo koje se zove Europe Goes Local i taj projekt e, se potiče, dijele se iskustva kako bi se objasnilo koliko je važno sudjelovanje mladih i kako mladi ljudi mogu biti povezani sa donositeljima političkih odluka i uključeni u pripadajući proces. Također e, je važno tu dimenziju ojačati. Jedna od naših ideja jest predložiti projekte za sudjelovanje mladih u drugim, drugom obliki unutar takozvanog Solidarity Core. Ti projekti omogućavaju mladim ljudima da e, u praksi provode europske ideje, da shvate što to znači na lokalnoj razini u istom duhu e, kao što djeluje i Europski forum mladih. E, pozdravljamo suradnju s vama, e, Europskom Europskim forumom mladih i parlamentom. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem i našim gostima. Hvala vam na vašem angažmanu u Europskom forumu mladih i Europskoj prijestolnici mladih. Radi se o vrlo važnim zadacima za naše mlade. Još jednom hvala što ste odvojili vrijeme za nas i nadam se da ćemo surađivati i dalje, ne samo vezano za Europsku prijestolnicu, već i za ostale aktivnosti. E, nakratko mm, dajem malu stanku, čekamo povjerenicu, nastavljamo u 11.30. Poštovani kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta i da privedete kraju svoje razgovore kako bismo sada mogli se posvetiti raspravi s povjerenicom koja je već ovdje. Oni koji ne žele ostati ovdje i žele dalje voditi svoje privatne razgovore, molim ih da sada odu iz dvorane. Tako da možemo dobiti potpunu pažnju prisutnih za ovaj strukturirani dijalog s povjerenicom Marijom Gabrieli. Poštovane kolegice i kolege, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti povjerenicu Mariju Gabriel po prvi put e, ovdje kod nas na saslušanju o prioritetima e, na našem odboru imamo redovitu razmjenu i s koordinatorima, a i s Marijom Gabriel već određeno vrijeme. Međutim, službena razmjena mišljenja e, nije mogla biti e, preskočena, zato je gospođa Gabriel ovdje. Čestitam vam i želim vam puno uspjeha u vašem radu, pogotovo u suradnji s našim odborom. E, vi ste dobili vrlo opsežan portfelj od gospođe von der Leyen. Radi se o izgradnji kapaciteta i mostova prema obrazovanju, istraživanju, kulturi. Veselili smo se što je gospođa von der Leyen preuzela pojam kultura u naziv portfelja jer to dodaje ili daje veću vrijednost i važnost kulturi koja je za Europu posebno važna. Za europsko osjećanje pripadnosti, za europsku konkurentnost je važnija nego ikada. Kreativni sektor daje impuls tehničkim inovacijama i novim idejama. Tako da bismo rado čuli od vas kako ćete rješavati ove izazove tijekom vašeg mandata. Nakon vašeg uvodnog dijela daću riječ zastupnicima, a onda ćete odgovarati e, odmah na pitanja izravno. A isto tako molim s moje strane da kažete nekoliko riječi o aktualnoj situaciji vezano za pregovore oko višegodišnjeg financijskog okvira. Jutro smo kratko o tome govorili, pa bi bilo dobro čuti i vaše mišljenje o prijedlogu gospodina Mišela. Izvolite. Hvala lijepo, e, gospođo predsjednice, e, dragi kolege i kolegice. Vrlo mi je drago što sam ovdje e, u vašem odboru i to je prva razmjena između e, mene i vašeg odbora. E, nadamo se da ćemo i dalje usko surađivati tijekom cijelog mandata. Europa sada definira još ambicioznije ciljeve na području kulture i obrazovanja i stoga je naša suradnja vrlo važna. Ona se mora podići na višu razinu, ali pitanje je hoćemo li za to dobiti sredstva. I e, vratit ću se na to kasnije u mom izlaganju. Biti ću vrlo jasna. A, ali parlament mora dati jasnu e, poziciju jasnu viziju Europe na tom području kako bi dalja igrala ključnu ulogu. Ja bih počela e, s nekim e, temama u pripremama ovog izlaganja. E, shvatila sam da imamo 15 tema o kojima bih željela nešto reći. Evo, prvo najviš, najvažnije točke. Europski prostor e, obrazovanja. obrazovanja. E, on se mora oformiti do 2025. godine. E, o tome smo počeli govoriti u rujnu. Parlament mora i dalje biti jako angažiran i u javnim konzultacijama jer nam do, mora dati povratne informacije moramo nadići e, prepreke za osposobljavanje u Europi, e, moramo imati kvalitetno obrazovanje, e, moramo imati suradnju obrazovnih institucija državu, država članica. I stalno govorimo o, učenju, cijelo, cjeloživotnom učenju E, ove godine smo imali jednu komunikaciju o novim akcijama, a i e, pripremit ćemo jedan novi okvir za e, suradnju država članica na području obrazovanja i osposobljavanja u ovom e, prostoru e, obrazovanja ne smijemo izgubiti iz vida još jednu stvar koja će doći u lipnju to je europski prostor istraživanja to e, ta dva područja moraju raditi ruku pod ruku i teći paralelno tu šansu ne smijemo propustiti moramo imati koherentni i učinkovitiji okvir u e, obrazovnom e, prostoru e, veliku i ulogu naravno igraju učilišta. Ova inicijativa će nas dovesti do sveučilišta budućnosti. Znamo da je više obrazovanje važno za naše mlade ljude jer će im to znanje omogućiti daljnje učenje i e, nalaženje svog mjesta u u društvu koje tako brzo napreduje i razvija se. Moramo imati visoko kvalitetno uključivo obrazovanje kako bismo poboljšali znanje o građanstven, o građanstvu kako bismo imali više ravnopravnosti u tom građanstvu već imamo mnoge stvari koje su već učinjene na području e, pristupa i e, dostupnosti obrazovanja. E, da bi to postalo stvarnost moramo uzeti u obzir tri izazova. Dati svim mladima mogućnost da razviju osnovne, osnovna znanja, E, da ostanu e, u obrazovnom sustavu dok su stekli bar jednu diplomu. E, došlo je vrijeme da imamo još jednu veliku inicijativu kako bi svaki učenik stekao određene sposobnosti u osnovnim znanjima. Imamo tu digitalna znanja i druge projekte Ideja je da imamo e, jednu, e, jedno jamstvo za e, osnovno obrazovanje, temeljno obrazovanje naših mladih. Moramo reći da u drugoj polovici 2020. ćemo otvoriti javne diskusije o toj temi. U europskom obrazovnom prostoru E, moramo biti inovativni i uključivi, ali zato trebamo e, angažirane i motivirane nastavnike. E, na tome ćemo i dalje surađivati puno sa državama, članicama i parlamentom kako bismo mogli više učiniti za nastavnike. Tu imamo ideju u Erasmusu Plus, takozvana Teachers Academy, E, to mi zaista leži na srcu. Moramo e, doći do što većeg broja nastavnika koji trebaju u tome sudjelovati. E, I sada nešto o akcijskom planu za digitalno obrazovanje. Ja sam se obvezala da ćemo tu mnogo raditi i to već na početku mog mandata mi smo sada lansirali e, e, pripreme za to. Moramo nastaviti s inicijativama koje su već pokazale da imaju uspjeha. E, European Code Week, sigurni internet za Europu, ali i druge akcije su to u pitanju. Ima ih nekoliko i rado bih čula vaše prijedloge o tome. Imamo jednu inicijativu koju bi željela vidjeti, e, digitalno obrazovanje za djevojke. E, e, komisija će objaviti bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji, tu će se govoriti i o diskriminaciji. Žene i djevojke moraju naći svoje mjesto na tom području. A a sada e, područje inovacija i tehnološkog razvoja. Zahvaljujem vam na prvim pozitivnim reakcijama po tom pitanju. je, to je još jedan izazov E, moramo popraviti ono što institucije već rade, moramo imati veću transparentnost, nove sudionike, ali i maksimalnu sinergiju sa drugim e, institucijama i drugim projektima e, obzora Europa. Moramo uključiti kreativnu industriju u to moramo ostvariti e, e, sinergiju sa drugim stupom e, obzora Europa a moramo imati i to potpunu sinergiju sa Europskim vijećem za inovacije. Moramo poticati nova poduzeća, novo osnovana poduzeća. Moramo osigurati sredstva za to pristup sredstvima mora biti olakšan. Što se tiče mladih, to je vrlo važna riječ za mene jer sada imamo novu strategiju za mlade 2019. E, do 2025. Ove godine ćemo e, lansirati jednu studiju o mobilnosti mladih e, E, volontera u Europi. Moramo nadići e, prepreke za tu mobilnost, moramo osigurati mogućnosti za prekogranični rad. Moramo imati i javna savjetovanja o tome. Naša ideja je da imamo jednu novu preporuku vijeća e, koja će doći kasnije ove godine, novi politički okvir za e, e, volonterski e, razvoj i prekograničnu solidarnost. Imamo sada i jednog koordinatora za mlade. Imamo već, predlažem da nam date kandidate za to kako bismo imali jednu osobu koja će dati jedno lice i telefonski broj kojem se mladi mogu obratiti. Također bih htjela spomenuti nekoliko dodatnih tema. Sport, to nije e, u naslovu mog portfelja, ali želim i dalje raditi u tom smjeru. Svi znamo e, da e, sport može popraviti zdravlje, on sport prelazi granice kako geografske, tako i granične. E, ove godine će, e, ćemo kao temu imati intergeneracijski sport, međugeneracijski sport. E, također bih htjela istražiti mogućnost da ima, imamo više suradnje između inovacija i sporta. Da imamo više e, ideja o tome. To je nova tema, ali mislim da pomalo možemo osvajati e, teren e, na tom području. E, Europa Sport će biti jedan novi put za međunarodnu suradnju. O kulturi i kulturnom, kulturnoj baštini. To mi jako leži na srcu. Podsjećam uvijek da sada imamo jedno, na, jednu baštinu od Europske godine kulture sve to zahtjeva e, jedan e, dobar follow up. E, imat ćemo jedan, imamo forum za kulturnu baštinu. Imali smo E, jedno, e, jedan sastanak u listopadu, a, sljedeći sastanak će biti u lipnju. Mislim da je to prerijetko, da taj kalendar trebamo pojačati i imati sljede, e, češće sastanke. Imamo i kulturno nasljeđe u akciji gdje će biti uključeni lokalni i regionalni sudionici u tom kontekstu je važno e, da e, e, imamo stalno sudjelovanje umjetnika. To je pilot projekt, ali rezultati pokazuju da trebamo ovakav mehanizam za naredno razdoblje podržavamo i e, našu podršku za e, razvoj e, projekata na području glazbe. Mm, kultura je naše zajedničko nasljeđe, zajednička baština. Ona mora postati dostupnija za sve evropske građane. I tri zadnje točke. Sve te politike Znamo koliko one utječu uh, na uh, interni uh, plan Europske e, unije, ali moramo biti vidljiviji i izvan Europe. Govorim o kulturnoj diplomaciji. To može biti stup naše vanjske politike e, vidimo da dolazi do fragmentacije Europe i svijeta ali mi možemo pokazati svijetu cijelo naše bogatstvo. Već imamo eh, inicijative. Marakeš je ove godine Afrička prijestolnica kulture. Eh, a mi imamo u Europi eh, Europsku prijestolnicu kulture. Evo to je lijepi primjer pozitivne agende možemo stvoriti veze između gradova te su veze dragocjene jer govorimo o vezama među ljudskim bićima. E, govorimo i o e, e, Zapadnom Balkanu, tu moramo dati europsku perspektivu. To nije to, nisu to samo poglavlja koja se zatvaraju ili otvaraju ti, e, te zemlje moraju imati jasne perspektive da sudjeluju u kreativnoj e, Europi u Erasmusu+. plus Samo dvije balkanske zemlje za sada u tome sudjeluju. Trebamo ih sve okupiti. Moramo osigurati mobilnost e, mladih ljudi u tim područjima. I na kraju pregovori o budućem programu Erasmus E, dalje ćemo, dalje ćemo govoriti o konsolidaciji tog programa. E, poštujem e, stajalište parlamenta po tom pitanju. Moramo riješiti sva tehnička pitanja, a i pitanja financija. Sada čekamo sastanak vijeća koji će odlučivati o proračunu želimo e, i dalje e, govoriti jednim glasom. E, ova, ovaj prijedlog proračuna koji stoji pred nama je razočaravajuć. Da, kako bismo bili kredibilni, kako bismo bili inkluzivni, moramo ući u svakodnevni život građana. Ova tri temeljna programa su zato važna E, za mene nije prihvatljivo da imamo prijedlog koji ne samo da ne odgovara ambicijama, već je to prijedlog koji ne dozvoljava nama kao evropljenima da živimo u kulturi. E, tradicije su važne, međutim, bez inovacija, bez ulaganja u mlade ljude, E, bez europskog prostora e, obrazovanja, bez sudjelovanja i suradnje sveučilišta ne možemo e, napredovati. Demografski izazovi, klimatske promjene, socijalni izazovi, to ne može se nadići bez sudjelovanja kulture moramo doći do društva koja nadilazi te prepreke međutim s aspekta ljudskih bića evo tu ću se zaustaviti nadam se da sam sve rekla a malo sam oduljela ali to ćete mi oprostiti a sada s nestrpljenjem očekujem vaša pitanja i ideje Hvala lijepa povjerenice. Ne, niste potrošili previše vremena zato što postoji doista jako puno važnih tema. Spomenuli ste čitav niz aspekata koji su važni za naš odbor. Tako da me doista veseli da podržavate e, prijedlog parlamenta. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, iznimno je važno da komisija i parlament jasno progovore o tome e, Ursula von der Leyen je e, rekla da trebamo utrostručiti e, sredstva za Erasmus, a važno je države članice uvjeriti u to. Vrlo je važno dakle ostati otvorenim i vjerovati u pobjedu razuma, zato što bi bilo apsolutno kontraproduktivno kada bismo rezali programe za kulturu, istraživanje o, kao što je na primjer program Obzor za obrazovanje i tako dalje. Sve nove inicijative nadalje će biti time ugrožene. Nove inicijative trebaju trebaju novac, trebaju sredstva. Ne možemo sve rezati zato što već godinama strukturno nedostaju sredstva i zbog toga me doista veseli čuti jasno od vas da ste istog mišljenja kao i mi, odnosno za jačanje količine sredstava za programe. Ja ću sada e, odmah zamoliti vaš odgovor na postavljeno pitanje. Prvo će govoriti koordinatori, a zatim drugi kolege. Gospođo Šojdrova. Merci, merci beaucoup pour euh, Hvala lijepa na ovoj prilici da razmijenimo mišljenja i imamo dijalog s vama, gospođo povjerenice. Vi ste načeli mnogo tema, širokih tema. Dozvolite mi eh, da se malo usredotočim na, na stvari koje su aktuelne to, su, e, to je regulativa za Erasmus, kreativnu Europu i, i europske snage solidarnosti. To su ključni programi za nas, kultura, obrazovanja i mladi ljudi. Govorit ću konkretno. Razočarana sam da da ne, ne idemo dalje e, onoliko brzo koliko bismo željeli ili koliko bi to bilo potrebno. Htjela bih reći da treba ubrzati e, legislativni postupak. E, napredak je zaustavljen jer nismo našli konsensus o upravljanju ne želim reći da nismo išli dalje, da nismo nastavili. E, gotovo smo na vrzetku. međutim, propisi o upravljanju su u pitanju ravnoteža, nadležnost e, parlamenta i vijeća s druge strane. Naravno, mi poštivamo na nadležnosti vijeća. Željeli bismo e, također sudjelovati u nadležnostima. Ne da ih kontroliramo, već da utječemo na njih, da utječemo na političke odluke. E, stoga vas molim u ime kolega i kolegica, izvjestitelja i suizvjestitelja da ubrzate taj e, postupak kako bismo e, došli do konsensusa i e, ravnoteže u tim nadležnostima. Treba pomoći svim institucijama. Proračun to je nešto u čemu smo mi došli do konsensusa. Vi imate našu veliku podršku E, mi ne možemo podržati e, e, nacrt ili prijedlog predsjednika vijeća Šarla Mešela kojim se želi smanjiti projekti komisije i parlamenta. Ja sam u, napisala pismo našem premijeru da odbije e, taj e, nacrt e, proračuna predsjednika Europskog vijeća. Evo, i uživate našu podršku. Imam jedno pitanje za novi prijedlog. Tu je sjedi Milan Mon. Oprostite. Oprostite, imate samo dvije do tri minute na raspolaganje za pitanja. Molim vas da pazite na vrijeme. Završit ću s pitanjem eh, jer je ovdje eh, predsjednik eh, odbora za interkulturnu baštinu Milan Mon Europska baština u akciji i želite li tu uključiti spomenike? E, malo točnije informacije o tom projektu, molim vas. Ok, merci. Hvala lijepa. E, pitanje proračuna, to ću ponoviti. E, prošli tjedan sam e, imala sastanak sa premijerom Austrije i kad god govorim sa ministrima financija, govorim o Erasmusu plus i obrazovnom prostoru Europe i sredstvima za to. Moramo tu biti jako odlični što se tiče upravljanja, znate koliko nastojim da nađemo e, rješenje. E, problem je da tri e, Erasmus Plus, snage solidarnosti i kreativna Europa imaju konkurenciju devet drugih projekata. To su 12 područja o kojima vijeće govori. E, moramo imam dobiti e, prihvatljivo tehničko rješenje. Imamo komitologiju, znamo koje su nadležnosti e, pojedinih institucija. Moramo nastaviti surađivati kako bismo našli rješenje. Komisija će dati tehnički prijedlog. Ja ću s moje strane nastaviti razgovarati s kolegama da bismo našli rješenje. Imate pravo ako to ne učinimo, e, imat ćemo veliki rizik 1. E, siječnja 2021. E, kad, kad ćemo morati reći vrlo neugodne stvari. Možete računati na moju podršku, na moj rad, jer je to tema koja mi je zaista iznimno važna. Mislim da je moguće naći kompromis i ići dalje E, I ja ću e, podsjetiti kad smo e, sa finskim predsjedništvom se trudili da nađemo rješenje. I evo, ispregovarali smo Discovery EU. Tu smo uspjeli. Znam koje je stajalište parlamenta u vezi s proračunom. Ne smijemo prekinuti veze, moramo eh, izaći iz, te, tog eh, problema zajednički. Eh, baština u akciji, to, to je počelo u siječnju 2020. Mm, tu moramo imati i učenje za regionalne i lokalne vlasti, lokalna tijela. Tu moramo vidjeti kako poboljšati e, participativno upravljanje za kulturnu baštinu. Moramo imati e, najmanje 12 posjeta za uzajemno učenje u, odabranim gradovima e, Europe. Mogu vam dati popis tih gradova. Po posjeti ćemo imati 20 sudionika. E, to će biti ne samo za političare, već i za stručnjake, e, za e, ruralne politike. Moramo napraviti jednu stvar. Cilj tog projekta jeste da imamo popis 30 dobrih praksi koje onda možemo popularizirati na nivou evropskih gradova ja ću vam poslati taj e, popis tih 12 gradova koji će biti cilj e, posjeta. E, tu ćemo uspostaviti mnogo veza sa obzorom Europa. Evo, to je moja ideja. Projekt je već lanciran, on već počinje. Hvala lijepa, gospođa Petra Kamaevert. Hvala vam i najsrdačnija hvala povjerenici na doista ovoj širokoj paleti e, koju ste jutros predstavili. Želim samo pitati dvije stvari prostor obrazovanja do 2025. Od samita u Geteburgu prošlo je jako puno vremena. Mislim da smo izgubili, mislim, dvije i pol godine. I sada bi doista bilo vrijeme da pokrenemo konkretne mjere, jer 2025. je zapravo sutra. Prošli tjedan sam pročitala komunikaciju koja govori o snažnoj socijalnoj Europi gdje se spominje i problem obrazovanja. Mislim da su problemi dobro opisani. Na primjer, svaki peti 15-godišnjak ne zna ispravno čitati i pisati. Ima velikih problema s matematikom i sa prirodnim znanostima. Ako sada izvučem zaključak i kažem da mladi ljudi trebaju doista završiti sekundarno obrazovanje, odnosno maturirati, tada eh, je to vjerojatno pogrešan zaključak. Moramo konačno prestati maturu i studij eh, smatrati jedinim mogućim putem imamo doista jako izražen nedostatak radne snage neakademski obrazovanih kadrova. Zato ne trebate maturirati, ne treba svatko imati maturu. Dakle, prije svega moramo ojačati strukovno obrazovanje. Nadam se da se slažete sa mnom. I doista više ne bih htjela čitati takve rečenice u aktima komisije jer smatram da je to pogrešan put. Sugerirati ljudima jedino ako imate maturu nešto vrijedite. To je stvarno glupost i to više nije točno i s time nećemo ići dalje. I druga stvar a tu bi vas doista najhitnije zamolila da imate plan za programe nakon siječnja 2020. do 2021. Kako ćemo upravljati? Što će biti s financijskim sredstvima? Već danas znamo da u parlamentu nećemo moći konačno zaključiti programe e, iz studenog i ništa novog nećemo moći pokrenuti. Ako smo ozbiljni, to neće moći niti komisija i nećemo još jednom dopustiti da nam komisija ili vijeće podmeće ukoliko nismo gotovi na vrijeme. Mi smo napravili svoju domaću zadaću kao Europski parlament. Čekamo prijedloge komisije. Znam da se vi jako oko toga trudite, ali želim vam to posebno napomenuti čekamo prijedloge komisije. Imamo potpuno neprihvatljiv prijedlog vezan za višegodišnji financijski okvir od strane vijeća. To za nas nije prihvatljivo. Tako da ne želimo ponovno biti krivi ako program u siječnju neće moći početi. Doista nam treba plan za izvanredne situacije kako ne bismo bili u istom stanju u kojem smo bili prije sedam godina. Vrlo smo kasnili zato što vijeće nije imalo pravovremeno dobar prijedlog za višegodišnji financijski okvir. To ne želimo ponovno proživljavati i to nije krivica Europskog parlamenta, već drugih tijela. Hvala. Hvala lijepa. E, hvala gospođo Kamreher. E, ovaj izvanredni plan, to je poruka koju sam već čula, zahvaljujem. E, željela bih samo reći e, znamo da je ova odluka vijeća neprihvatljiva, ovaj prijedlog. Dalje ćemo raditi na tome da je promijenimo ne smijemo međutim stvarati paniku, imamo još manevarskog prostora. Moramo razgovarati sa premijerima, sa ministrima financija o tome. imam to stalno na umu. E, sa moje stvari vam mogu reći da e, imamo jasnu poruku za vijeću o strukovnom obrazovanju e, u sljedećih pet godina moramo više raditi na tom aspektu. E, tu imamo četiri inicijative koje ne gubimo iz e, vida. E, agenda za nove vještine. O tome govorimo sa povjerenikom Šmitom i na tome inzistiramo. Nećemo to izgubiti iz vida drugo u okviru Erasmusa plus e, danas imamo 28%, ali imamo potrebu za mladima. A treća stvar, e, u tijeku godine ću lancirati jednu inicijativu e, koji će ići prema europskom okviru mikrodiploma nova kultura obrazovanja, cijelog životnog učenja neće e, biti uspješna ta inicijativa ako se šanse mladih ljudi koji se dalje stručno osposobljavaju ne nagradi diplomama. E, imat ćemo u, za to sastanak u Ožujku, nakon toga ćemo imati osam tjedana za e, e, izvještaj, jer neke zemlje već imaju uspješne programe za takovo postupanje sa, u obrazovanju. Moja ideja je da u lipnju započnemo sa ovim projektom a to me vodi i do e, akcijskog plana za digitalno obrazovanje. E, danas e, želimo da imamo više ovih internetskih tečajeva koji će omogućiti ljudima da iz vlastitog doma stiču znanja. U Erasmusu Plus ćemo također i inzistirati da nastavnici i digitalno obrazovanje e, se budu prisutni e, u internetskim programima. A to se mora odraziti i na karijeru dotične osobe i plaću te osobe koja se uključuju u takovo e, obrazovanje. Eh, ja ću vas stalno informirati o tome što, eh, kako napredujemo po tim pitanjima. Hvala predsjednice, hvala povjerenice. Eh, evo, i ovo jako smo emocionalni kad danas jer govorimo o proračunu. E, e, vodili smo e, borbu da obrazovanje i kulturu uresemo u nekoliko portfelja jer su to dva ključna stupa naših programa. Vodili smo tu simboličnu borbu, a sada je moramo voditi i na političkoj razini. Moramo podržavati a vi nam morate pri tome pomoći. Kako konkretno djelovati? E, e, željela sam vam zahvaliti na e, o vašem radu na ambicioznoj agendi koju ste nam predstavili. Ali tu imamo jednu suprotnost. Ne možemo imati velike ambicije, a mala sredstva. Da, to nas frustrira. E, velike teme e, koje ste opisali e, tu je važna, važan europski prostor obrazovanja. To, to je, ne možemo imati digitalnu Europu, zelenu Europu bez tog aspekta. Međutim, naravno, uvijek je to i pitanje proračuna. Bez sredstava projekt ne možemo ostvariti. Imam jedno tehničko pitanje. E, e, ovo e, rasparčavanje projekata s jedne strane imamo Erasmus plus s druge strane istraživačke programe sveučilišta u Europi, da li oni, ona sudjeluju u obzoru Europa. E, da li ona dobivaju sredstva za sudjelovanje. Da li će sredstva biti zadovoljavajuća? E, drugo, e, strukovno obrazovanje, naukovanje imamo eh, prostor za eh, strukovno, trebamo imati europski prostor za strukovno obrazovanje. Eh, što nam o tome možete reći? Još jedna vrlo važna točka koju ste nam mm, opisali, ka, osnovno obrazovanje je važno, ali tu imam jedno pitanje koje još nije razjašnjeno. E, to e, je mm, povijest. Dakle, satovi e, povijesti. Mi imamo kuću povijesti i povijesnu osmatračnicu ili povijesni observatori Europe E, imamo evo problem sa udžbenicima povijesti u, povijest, e, u Poljskoj. E, povijest se uljepšava u nekim zemljama ili mijenja. Sutra ćemo imati važan sastanak sa ministrima obrazovanja. Koju poruku im dati? Mm, mi ćemo e, recimo se sastati s našim francuskim ministrom obrazovanja sutra. E, tu ćemo prenijeti poruku naše borbe. E, evo, kako, kako vi stojite prema tom sastanku? Hvala lijepa. Hvala gospođo Farana na ovim pitanjima. Drago mi je što što ste iznijeli pitanje europskih sveučilišta i e, obzor Europa. Što sam otkrila e, e, kad sam počela se zanimati za tu inicijativu? Govorim već mjesecima kako je važno uključiti istraživanje i inovacije na sveučilištima moramo uključiti građane u to, oni moraju imati pristupa poduzećima i tamo učiti. E, već e, prije dva tjedna sam donijela odluku e, o istraživanju i inovacijama Eh, ovo eh, pitanje transfera eh, sredstava, to parlament još treba razmotriti. U regiju je to doživjelo jedan debakl. Moramo naći dobro rješenje. Mi moramo pokazati primjerom kako se može ostvariti taj transfer transfer sredstava iz e, obzora Europe udruženjima. E, e, udruženja moraju moći dobiti sredstva kako bi ostvarila svoje projekte. To je dobra vijest. Želimo raditi na kurikulumu i dati jedan fleksibilni okvir koji će biti prilagođen potrebama. E, moramo međutim jako paziti kako će se ta sredstva koristiti e, kako bi naša strategija znanja mogla napredovati. E, o strukovnom obrazovanju i kurikulumu moramo više razmišljati o tom pitanju, rješavati ga E, ljudi koji će sudjelovati u tim seminarima, tečajevima, programima. E, moramo imati taj evropski okvir mikrodiploma. E, moramo poticati ljude, sudionike da se uključuju jer će im to nešto značiti za karijeru s moje strane u ožujku e, ću govoriti u kući Europa u Europskom domu o tome. E, tu ćemo e, pripremati materijale, brošure sa informacijama. To zaista vrijedi angažmana. Možda ćemo morati naći jedan trenutak koji će biti najpogodniji za ostvarenje tog programa. Imat ćemo i neformalne dane za to. E, vidjet ćemo kako će biti prve reakcije. Danas ne mogu reći hoćemo li doći do kompromisa e, među državama članicama, ali e, vrijeme će to pokazati. E, Sutra ću se sastati s ministrima i moram reći naravno i vaši kontakti sa eh, relevantnim ministrima su tu jako važni. Eh, ministri me pozivaju, nazivaju i govore mi koliko su im ti eh, kontakti važni sutra ćemo govoriti u našim bilateralnim razgovorima govoriti o proračunu. E, ne mogu se e, potužiti na moje ministre za obrazovanje i inovacije. E, oni dušom i tijelom sudjeluju u našim naporima govorimo i o e, kruženju mozgova. E, o tome ćemo govoriti za vrijeme ručka, govoriti o zelenom planu i kako nadležnost, e, kako znanja i kompetencije mogu tome doprinositi. Sve š u našim regijama imamo e, razno razne situacije i stoga treba voditi taj dijalog, e, saznati više o lokalnim situacijama kako bismo onda mogli imati programe na europskom nivou. Hvala lijepa. E, to je posljednje javljanje koordinatora. Imam još e, tri prijavljena govornika. Imamo još samo 10 minuta. 10 minuta. E, zatvorit ću popis govornika jer inače nećemo evo stići na vrijeme zaključiti sastanak. Tako da sada lijepo molim da govorite ili postavljate pitanje samo jednu minutu. Gospođa Anderson kao koordinatorica, a nakon toga pitanja doista jedna minuta. Pazit ću na vrijeme. Hvala. Hvala e, naravno na dolasku na naš sastanak. Hvala na predstavljanju svih ovih točaka. Želim samo nešto reći o prostoru obrazovanja 2025. i u 100% potpisujem sve što je rekla kolegica Kamer Evert. U Njemačkoj smo posljednjih desetljeća bili e, svjedoci koliko se previše naglašavalo akademsko obrazovanje, matura i tako dalje, što je dovelo ne samo do nedostatka e, zanatskih zanimanja, već smo i našu djecu preopteretili visokim očekivanjima jer je matura bila standard Puno djece e, nije to moglo ostvariti i na kraju završilo u psihijatrijskoj e, ordinaciji. Dakle, moramo poboljšati imidž zanatskih zanimanja. To su bila vrijedna i uvažena zanimanja prije 20 ili 30 godina, a danas se ljudi srame E, biti u određenim zanimanjima, u određenim zanatima. Tako da je doista važno spomenuti koliko su, koliko su važna ta zanimanja. Osim toga, željela bih govoriti o načelu subsidijarnosti koje bismo trebali poštovati. Tako da bih sasvim konkretno htjela od vas čuti hoćete li vi kao povjerenica doista raditi na tome da se europska sveučilišta umreže, mobilnost je naravno sjajna, ali ne bi smjelo biti miješanja u kurikul. Kurikul je nešto što je u nadležnosti država članica i po mom mišljenju to treba tako i ostati. E, vi ste više puta rekli čak i pismeno, tako da ću paziti točno jeste li poštovali ono što ste obećali. Zatim 29. studenog 2019. ste dali intervju njemačkim medijima gdje ste govorili o jačanju medijske kompetencije što je ključ borbe protiv dezinformacija. S tim u svezi postavljam sljedeće pitanje. Brošura koju je izdala Europska komisija kaže da države europodručja 50 milijardi eura mogu uštedjeti zahvaljujući politici niskih kamata Europske središnje banke. I to se jako hvalilo. Hvalila se ta politika niskih kamata Europske središnje banke. No, tada nismo spomenuli, na primjer, činjenicu da je Njemačka u zadnjih deset godina 380 milijardi eura uštedjela na kamatama, a kućanstva su snosila isti trošak od tih istih 385 milijuna. Dakle, s jedne strane Europska banka se hvali štednjom, a s druge strane ne kaže da je zahvatila u džepove naših državljana. Nije li to također dezinformacija? I hoćete li se i protiv takvih podataka boriti? Hvala vam. Dobro, ako želim sada ostati poštona, svi koordinatori dobivaju izravan odgovor, pa ćete i vi dobiti izravan odgovor, a onda ću sve od, sva pitanja povezati i dobit ćete jedan odgovor. Evo, hvala vam. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos hvala lijepa na pitanjima. E, strukovno obrazovanje, e, to sam već nešto rekla. Ja ću dodati dvije stvari. Prvo, mi tu surađujemo sa povjerikom Bretonom, Imaćemo novu industrijsku strategiju, a industrijske vještine su tu jako važne. E, imamo takozvane blueprint skills, to je jedna tema koju ne gubim iz vida, ali e, e, svaki puta moramo paziti na to da imamo i digitalne vještine koje ljudi i mladi ljudi moraju sticati kako bi mogli koristiti sve te strojeve i mogućnosti. Um, to, te vještine trebamo održavati, ali e, digitalno područje mora postati prisutno u svim drugim, pa i tradicionalnim e, područjima. To je jako važno za mala i srednja poduzeća jer su ona u velikim teškoćama eh, što se toga tiče. Eh, obrazovanje u okviru ovog eh, pilot projekata europskih sveučilišta oni su dali prijedloge. Oni će nam u tri godine reći ovo su prepreke, a ovo se može napraviti. Za mene je važno da ne ponovimo greške iz prošlosti. E, ne trebamo e, imati e, projekte između 5, 6, 7 zemalja. Moramo imati elektroničku mapu, možemo dati pristup poduzećima kako bi se moglo sticati praktično znanje tamo. Još jednom moramo osigurati potpunu slobodu. Oni će nam reći kako će izgledati sveučilište budućnosti. Ali e, mi tu stalno e, rješavamo vrlo složena pitanja e, moramo govoriti o statusu sveučilišta, o europskoj diplomi i tome slično. Međutim, pismenost na području medija. Mislim da borba protiv dezinformacija ide e, preko, preko platformi, preko provjeravanja e, činjenica. Međutim, naša djeca moraju razviti kritičko razmišljanje. E, ja sam jasno rekla, za mene postoje dvije crte. E, sloboda izražavanja i e, pristup e, medijima. Ali moramo ljude oboružati sredstvima da mogu slobodno napraviti svoj vlastiti izbor. To je naročito važno za mlade. Ja ću nastaviti u ovom akcijskom planu za digitalne vještine. E, Internet for you je jedan od tih projekata. E, u njemu su, je već sudjelovalo više od milijun europskih građana i građanki. E, ne kažemo im što trebaju raditi, dajemo im instrumente koji će im omogućiti da naprave vlastiti izbor. Imali smo lani jedan tjedan za digitalno i medijalno e, osposobljavanje, to jest za medijsku pismenost. E, e, posvuda u Europu vidimo mlade ljude koji se mogu uključiti u te projekte. Hvala lijepa. Idemo sada redom. Doista vas molim da budete kratki. Gospodina Demov, Sver, Kasija de Blanco, Nina Sikorel, gospođo. Dakle, izvolite, postavite pitanja. Jedna minuta, bit ću stroga. Hvala. gospođo Eurokomisar. Hvala, gospođo povjerenice. Na početku vašeg uvodnog izlaganja rekli ste da Europska unija imala ambiciozne ciljeve. Kako bi se postigli ti ciljevi, trebamo resurse, financijske i ljudske. Obrazovni sustav se ovdje uključuje u tu priču i na cijelom sastanku danas popodne govorit ćemo o korištenju umjetne inteligencije. Htio bih vas e, nešto pitati vezano uz to. Jasno je da korištenje umjetne inteligencije bi bilo dobro za obrazovni sustav. Ipak, postoje neki rizici vezani uz to. E, učitelji bi mogli izgubiti radno mjesto zbog toga. Učitelji također trebaju biti pripremljeni za korištenje novih tehnologija kako bi se otvorio put novim profesijama budućnosti tu postoji još jedan na opasnost da će se stvoriti jaz između manjih i većih regija. Um, Gospodin Zverev, e, samo kratko, jedan komentar. Dakle, što se tiče prijedloga za novim upravljanjem programa što to znači? To znači da ne želimo e, ukinuti e, odnose među institucijama, već želimo dovesti to na normalnu razinu. Ja sam e, barem to tako razumio kada ste vi govorili. Europska komisija nije europska vlada. Europska komisija je izvršni organ dviju zakonodavnih institucija. Međutim, neki ljudi iz komisija, ne vi osobno, ne e, poštuju tu strukturu. Hvala. Što se tiče e, jamstva vezano za obrazovanje, čini mi se da je to jako ispravan pristup. Sjećate se da smo u Göteborgu govorili i o djeci, osim dakle mladih obrazovanja i tako dalje ne smijemo zaboraviti jamstvo za djecu što je iznimno važno za budućnost o tome je govorio i moj klub a nadalje, digitalna pismenost e, nije nešto što se ograničava samo na parlament e, i komisiju. Dakle, radi se o tome da digitalne vještine e, steknu svi. Radi se o holističkom pristupu, pristupu o mijenjanju filozofije i civiliziranog pristupa. Hoćete li to uzeti u obzir? Imamo jako puno pitanja, ali evo moramo poštovati vrijeme. Hvala. Nikola Sninas, izvolite. Hvala što ste došli na ovaj sastanak danas povjerenice. Vi ste nadležni za kulturu. Hvala što ste to naglasili. 80% kandidatura za kreativnu Europu u kulturi ne može se dodijeliti zato što ne postoje financijska sredstva. To ne uključuje i sve one molbe koje su već prethodno obrađene. Neki e, nekima se kaže nemojte se e, pojavljivati s ovakvim projektima jer nema šanse da ih financiramo. 6,9% e, manje je prijedlog gospodina Mišela odnosno na prije. htio bih čuti što vi mislite o tome što možemo državama članicama reći kako bi se povećao proračun, odnosno sredstva, a ne smanjila? Gospođa Sikere. I ovo je moj prvi radni sastanak s vama. ja također moram reći da sam ljuta, a jer e, ovaj, ovaj prijedlog koji smo dobili zaista je razloga za to. Ne možemo prihvatiti da Erasmus Plus e, i naše ambicije koje su trebale proširiti djelovanje tog programa i uključivanje više ljudi u taj program da, da to bude srezano. E, evo, ja bih vam zahvalila na vašoj podršci. Imam samo jedno pitanje. Što mislite o velikom ambicioznom planu za lažne vijesti? E, to je jedan od vaših prioriteta. Što mislite o ideju da sva ulaganja za obrazovanje ne možemo govoriti o troškavima, moramo govoriti o ulaganjima. Mi smo već prekoračili ovih pet minuta što smo dobili od um, prevoditelja. Ako ste voljni još prevesti odgovor povjerenice u redu, ako ne, prelazimo na engleski. Hvala lijepa prevodiocima. Zahvaljujem na ovim jasnim porukama e, ulaganja u obrazovanje, istraživanje, u kulturu, to nisu troškovi, to su ulaganja u budućnost. E, nažalost, e, neki drugi političari to ne uključuju u svoje poruke. Što se tiče pitanja o digitalnom e, području. Holistički pristup mora biti sačuvan. To nisu samo e, znanja, već i infrastrukture. E, u akcijskom planu za to obrazovanje školama moramo dati pristup internetu. U Erasmusu plus imamo mnogo tečajeva preko interneta a zato trebaju sredstva, to jest kompjuteri koje moramo dati školama. E, e, zeleni plan će dobiti 3 milijarde eura za opremanje škola sa e, računalima. Ja sam bila prisutna kad smo radili taj plan, i to je bilo samo za digitalnu infrastrukturu i e, to mi zaista leži na srcu. Moramo te kompetencije dati ne samo mladim ljudima, već i nastavnicima koji moraju motivirati i podučavati mlade ljude. E, umjetna inteligencija, biti ću jasna. Umjetna inteligencija ne može zamijeniti ljudsko biće. Ljudsko biće će biti element koji zapovjeda umjetnoj inteligenciji E, bijela knjiga koja će se danas objaviti to kaže jasno. Europski pristup nije američki ni kineski pristup. U središtu našeg pristupa jesu naše vrijednosti i etička načela. Da, rizici postoje, diskriminacija, e, pristranost e, i da nemamo prepoznavanje lica tu je Kina išla jako daleko. Mm, e, umjetna inteligencija mora u prvom redu odgovarati na jasne zahtjeve o sigurnosti, e, e, kriterije ljudskih prava moraju biti ispoštivani i tako dalje. Mora to biti to od da nam pokaže e, što se događa u školama, u razredima. Moramo vidjeti zašto neki učenici napreduju brže, a drugi zaostaju. Govorim također i o jazu između ruralnih i urbanih područja. Ni to ne treba izgubiti iz vida. I zadnje pitanje E, e, kreativna Europa. Stalno to govorim. Moramo e, imati u vidu da neke države članice ne mogu sudjelovati jer nemaju mehanizme sufinanciranja. Također moramo osigurati i sudjelovanje trećih zemalja za medijski program tu moramo e, poštovati nove smjernice audiovizualne e, direktive. E, s moje strane ću pripaziti na to da možemo proširiti taj pristup. Kao što sam rekla, nisam se promijenila od rujna ja ću um, paziti da imamo novi kik u projektu uh, kulturne industrije e, e, kulturne i kreativne industrije. U drugom stupu obzora Europa imat ćemo klaster za kreativne industrije. To će za mene biti važno. E, ovi projekti koji nisu još dobili sredstva iz kreativne Europe, oni će imati direktni pristup. E, veliki plan o lažnim vijestima, fake news, e, povjerenica Jurova e, ima to u svom portfelju. Borimo se protiv dezinformacija putem obrazovanja. Moramo opismeniti, medijski opismeniti mlade ljude i ja ću na tome raditi